Proszę z kwadransem akademickim rozpoczynamy nasze... Poštovane dame i gospodo, evo, prošla je akademska četvrt i sada je vrijeme da počnemo sa posljednjim sastankom prije ljetnih odmora. Jučer sam već najavio da ćemo e, danas, da će danas s nama predstavnik vje, predsjedništva vijeća s nama je gospodin Senat Etken, ministar poljoprivrede u Luksemburgu. Vrlo nam je drago što vas danas možemo pozdraviti ovdje i saslušati vaše prioritete tijekom luksemburškog predsjedavanja Vijećem Europske unije. Uvijek je predsjedavanje drugom polovicom godinom nešto kraće, ali stoga vrlo intenzivno. Cijeljeni zadataka koji ste se postavili tace, vezano e, za ekološko e, poljoprivredu, e, ruski embargo, TTIP, dakle samo navedem nekoliko od vrlo važnih tema. E, bavit ćete se širokom paletom tema, a sada da ne dužim, želim vam još jednom dobrodošlicu ovdje u našem odboru i dajem vam riječ. Izvolite. Merci, monsieur le président. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Na samome početku želim vam zahvaliti što ste me pozvali kako bih vas upoznao s prioritetima Luksemburškog predsjedništva u drugome semestru. Ne radi se samo o formalnosti, radi se prvenstveno, barem za mene, da uspostavimo konstruktivan dijalog sa vašim odborom koji igra ključnu ulogu u određivanju stajališta Europskog parlamenta kada se radi o zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Taj međuinstitucionalni dijalog čini mi se od ključne važnosti kako bismo mogli djelovati u interesu Europe, a posebice kako bismo mogli raditi u interesu europskih građana, što naravno Luksemburško predsjedništvo želi činiti i e, Luksemburško predsjedništvo želi europskog građana staviti u samo središte svojih aktivnosti. E, ta briga za interes građana vjerojatno je nešto što nam je zajedničko i mislim da se to u sektoru poljoprivrede također e, mora pokazati, odraziti u poštovanju temeljnog načela održivosti razvoja europske poljoprivrede, što naravno e, podrazumijeva također da e, treba uzeti u obzir i gospodarsku i socijalnu dimenziju zajedničke poljoprivredne politike kao i zdravstvene aspekte te aspekte zaštite okoliša. Dakle, u tom općem kontekstu Luksemburško predsjedništvo zapravo namjerava djelovati i raditi na čitavom nizu poljoprivrednih predmeta koji će biti predmetom analize u ovom drugom dijelu godine. Dozvolite mi da sada dam kratki pregled glavnih e, načela Luksemburškog predsjedništva, a na prvome mjestu istaknuo bih pojednostavljenje zajedničke poljoprivredne politike, što je nešto što je povjerenik Phil Hogan stavio e, u svoj program rada za razdoblje od 2015. do 2016. godine. Luksemburško predsjedništvo se u potpunosti slaže s tim prioritetima, uzimajući naravno u obzir i opterećenje pod kojim se nalaze nacionalne uprave i poljoprivrednici. Luksemburško predsjedništvo stoga će nastaviti raditi na predmetima i inicijativama koje je pokrenulo eh, la komisija tijekom latvijskog predsjedništva. Međutim, ipak imamo rokove i moramo si postaviti realne ambicije. Usvajanjem zaključka vijeća na vijeću koje se održalo u svibnju prošle godine, radi se o vijeću za poljoprivredu i ribarstvo, vijeće se zapravo pozabavilo glavnim političkim smjernicama e, i e, dalo ih je komisiji. U tom okviru države članice su iznijele vrlo konkretne i podrobne prijedloge. Europski parlament također je dao vrlo značajan doprinos. Razumije se naravno samo po sebi da je potrebno komisiji dati nešto vremena kako bi analizirala sve te sugestije. Predsjedništvo stoga namjerava od komisije zatražiti da pripremi izvješće za jesensko vijeće kako bi se istaknule inicijative koje komisija namjerava poduzeti te kako bi se vidjelo koji su planirani rokovi. U ovoj fazi mogu jedino ponoviti da se radi o prioritetnom predmetu za nas i da ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ostvarili napredak po tom predmetu, naravno uz vašu suradnju. Međutim, osim pojednostavljivanja zajedničke poljoprivredne politike, ja bih također želio reći nekoliko riječi vezano uz prijedloge čiji je glavni cilj poboljšati naše zdravstvene standarde i e, zdravstvenu sigurnost u cijelom području poljoprivredno-prehrambene industrije. Radi se naime o jednom skupu mjera čiji je glavni cilj pojednostavljivanje regulative e, u e, tom području. Vi jako dobro znate da je e, zdravstvena sigurnost prehrambenih proizvoda ključni predovjet kako bi se očuvalo povjerenje potrošača. A naravno na taj način može se očuvati i održivost eh, prehrambene proizvodnje. Međutim, prije nego što uđem u samo srž ove teme, dozvolite mi da eh, pozdravim eh, sporazum koji je postignut 10. lipnja između Europskog parlamenta i vijeća vezano uz prijedlog koji se tiče zdravlja životinja te da vam zahvalim na zaista izvrsnom e, suradničkom duhu koji je bio prisutan tijekom cijelog pregovaračkog procesa i rada na ovom predmetu. Što se nas tiče, mi ćemo se oslanjati na izvrsno odrađen posao naših prethodnika, a isto tako namjeravamo ostvariti napredak vezano uz čitav niz preostalih prijedloga. Nedavno Eh, je došlo do relativnog napretka vezano uz rasprave eh, o prijedlozima zakonodavnih akata eh, o mjerama za zaštitu protiv biljnih štetnika. Luksemburško predsjedništvo trebalo bi vrlo brzo krenuti s pregovorima sa Europskim parlamentom. Ja sam uvjeren da ćemo uspostaviti vrlo plodonosnu suradnju sa vašim predstavnicima i prvenstveno s vašom izvjestiteljicom za ovaj predmet, gospođom McIntyre. Spremni smo e, istražiti sve mogućnosti koje postoje kako bismo u drugom čitanju postigli dogovor vezano uz taj prijedlog i kako bi to bilo završeno do kraja godine. Isto tako, Luksemburško predsjedništvo nastojat će zaključiti, ako to bude moguće, dogovor u prvom čitanju s Europskim parlamentom vezano uz zakonodavne prijedloge koji se tiču zootehničkih i genealoških uvjeta za trgovanje uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom te uvozom u Europsku uniju. Nadamo se da ćemo biti spremni za početak pregovora čim eh, je odbor E, usvojio izvješće gospodina Dantana. I zaključno želim reći da će se predsjedništvo potruditi da se ostvari napredak također vezano uz zakonodavne prijedloge koji se tiču ljekovite hrane za životinje. Naravno, moramo imati na umu da se taj prijedlog, e, da je on tjesno povezan sa ostalim e, prijedlozima mjera, dakle paketom mjera koji se odnosi na veterinarske lijekove i da će napredak po tom predmetu također biti uvjetovan napretkom koji se ostvaruje u tim drugim predmetima. U tom kontekstu uvjereni smo da bi trebalo posvetiti posebnu pozornost pitanju borbe protiv otpornosti na antimikrobike. To je predmet e, koji je zaista vrlo važan i predstavlja uistinu veliki izazov u zaštiti građana Europske unije i njihovoga zdravlja. Luksemburško predsjedništvo e, će u listopadu organizirati konferenciju koja će se baviti tom temom i ciljeno će govoriti o mjerama koje e, uzgajivači i veterinari mogu poduzeti na terenu. Ostali predmeti koji su našem predsjedništvu posebno važni su sljedeći. Kao prvo, ekološka poljoprivreda. Kao što vjerojatno znate, vijeće je 16. lipnja donijelo jednu opću smjernicu vezano uz nacrt uredbe o ekološkoj poljoprivredi i označavanju ekoloških proizvoda. Taj uspjeh e, je nešto što zapravo možemo zahvaliti italijanskom i latvijskom predsjedništvu. Oni su uložili jako puno energije e, kako bi se taj težak predmet riješio. A posebice trebamo zahvaliti latvijskom predsjedništvu zato što su uspjeli postići dogovor među državama članicama. Vaš odbor trebao bi glasovati o izvješću vezanom uz taj predmet nakon ljetne stanke. Izvješće pripremio gospodin Hoisling. Mi smo naravno spremni za početak pregovora sa vašom eh, institucijom eh, čim eh, se obavi to glasovanje. Želio bih sada reći nekoliko reći o situaciji na tržištu, posebice kada se radi o mljekarskom i e, sektoru proizvodnje šećera. Usprkos tome što se ova dva sektora jako razlikuju, e, oni su od ključne važnosti za poljoprivredu i europsko gospodarstvo. Mljekarski sektor se suočio sa značajnim izazovima u posljednje vrijeme, kao što je primjerice ruski embargo na uvoz mliječnih proizvoda iz Europske unije. Taj embargo je e, stupio na snagu u ljeto u kolovozu 2014. godine. E, također se morao suočiti sa trajnim padom cijena i također sa 31. ožujkom ukinuti je sustav kvota. Vijeće je u više navrata razgovaralo o svim tim pitanjima i razgovaralo je o tome koja će faza uslijediti sada nakon ukidanja kvota. Isto tako, u sektoru proizvodnje šećera možemo vidjeti da na globalnoj razini u proteklih nekoliko godina cijene padaju. Osim toga, taj sektor se također mora e, prilagoditi ukidanju sustava kvota do kojeg će doći u listopadu 2017. godine. Praćenje poljoprivrednih tržišta zapravo je jedan od prioriteta e, koji smo eksplicitno e, najavili u našem predsjedništvu. E, željeli bismo stoga dobivati redovite informacije o teškoćama u tim sektorima kako bismo mogli reagirati ako se za to ukaže potreba. U ponedjeljak smo na vijeću e, razgovarali o tim temama. Vijeće je primilo na znanje informacije koje je podastala komisija vezano uz ove teme i isto tako e, dobilo je informacije o mjerama koje se planiraju za sektor proizvodnje voća, povrća i mlijeka. U tom kontekstu vijeće je također saslušalo i održalo raspravu o glavnim e, poteškoćama o kojima su govorila izaslanstva. Predsjedništvo će nastaviti i dalje vrlo pozorno pratiti razvoj situacije na tržištu i svakako neće uklijevati ponovno staviti tu temu na dnevni red e, vijeća ministara ako se za to ukaže potreba. Još jedan predmet na kojem će raditi naše predsjedništvo jest program e, voća, povrća i mlijeka u školama. Radi se zapravo o dva programa koji, već, e, koji se odvijaju već neko vrijeme i mi smatramo da su oni od ključne važnosti kako bi se kod mladih razvile zdrave prehrambene navike. Komisija je predložila da se ta dva programa spoje, a nama se to čini dobrim ciljem zato što bi omogućio veću razinu efikasnosti. Primili smo također e, na znanje e, odlično određen posao Europskog parlamenta koji se odnosi upravo na ovu temu i glasovanje u prvom čitanju od 27. svibnja. Naše predsjedništvo željelo bi ovom prilikom zahvaliti gospodinu Tarabeli koji je bio izvjestitelj na kompromisu koji je postignut. Što se pak tiče vijeća, kao što i sami znate, s analizom ovog predmeta započelo se tijekom grčkog predsjedništva. E, nastavilo se naravno tijekom talijanskog predsjedništva. Međutim, u vijeću postoje snažne rezerve vezano uz pitanje pravne osnove. Osim toga, Europska komisija donijela je odluku da nastavi s evaluacijom programa, pa je zbog toga došlo do usporavanja cijeloga procesa. Rezultati te evaluacije sada su poznati i naše predsjedništvo je spremno da ponovno nastavi s radom nakon odluke komisije o budućnosti dvaju prijedloga koje imamo pred sobom. Uvjereni smo da se može pronaći rješenje vezano uz pravnu osnovu i da će tri institucije to biti u stanju učiniti. E, činjenica jeste da postoji prostor za poboljšanja, ali ova dva programa koje financira Europska unija dobro funkcioniraju. Osim njihovog suštinskog doprinosa, nužno je imati na umu da evropski europski građani moraju i dalje moći e, imati koristi od tih programa. Što se pak tiče ruralnog razvoja, Usvajanje novih programa vezano uz ruralni razvoj e, važan je korak u provedbi te politike kako na nacionalnoj, tako i na regionalnoj razini. Željeli bismo naglasiti da smo se spremni angažirati na nastavku ispunjavanja ciljeva u području ruralnog razvoja u novom programskom razdoblju. To se prvenstveno odnosi na konkurentnost poljoprivrede, upravljanje na održiv način prirodnim resursima i naravno uravnotežen teritorijalni razvoj ruralnih područja. Izazovi s kojima se suočava europska poljoprivreda u eh, usred jedno vrlo, jednog vrlo snažnog globalnog tržišnog natjecanja nešto je što traži modernizaciju i upravo zbog toga potrebno je investirati. U tom kontekstu ne možemo zanemariti potencijal koji predstavlja Junckerov plan. Vijeće i parlament omogućili su da se dođe do vrlo brzog sporazuma vezano uz e, uredbu e, o Europskom fondu za strateška ulaganja. Nadajmo se da će taj dogovor uistinu u najskorije moguće vrijeme da pokazati svoj puni učinak. Radi se zapravo o vrlo važnom dogovoru zato što će omogućiti da se odvoji 315 milijardi eura kako privatnih tako i javnih ulaganja unutar Europske unije u nekoliko godina koje su pred nama. Željeli bismo naglasiti da poljoprivreda i razvoj ruralnih područja zapravo čine sastavni dio područja primjene e, ove uredbe. Međutim, da bi se moglo dobiti sredstva iz fonda, nužno je da projekti budu e, vrlo kvalitetni i da mogu doprinijeti e, nekom od ciljeva koje su predviđeni uredbom. E, primjerice inovaciji ili infrastrukturi. Također je ključno da se plan provedbe što je, provede što je brže moguće kako bi uistinu mogao imati stvaran učinak na rast i otvaranje radnih mjesta u Europi. Doprinos poljoprivrede, poljoprivredno-prehrambenom sektoru, rastu i zapošljavanju, jedan je od ciljeva strategija Europa 2020. Nama se čini da se to ponekad e, ne sagledava na pravi način. Čini nam se e, da je od ključne važnosti da ta strategija prepozna i ovu vrstu doprinosa e, kao i ostalim sektorima u gospodarstvu. Kao što znate, komisija je na početku ove godine najavila da će provesti evaluaciju e, u srednjem roku, e, dakle na sredini razdoblja provedbe strategije. To je djelomično odgođeno, ali predviđeno je za kraj godine. Nastavit ćemo s tom analizom na razini posebnog odbora za poljoprivredu kao i unutar vijeća čim komunikacija vezana uz evaluaciju bude na raspolaganju. Kada se radi o akcijskom okviru vezano uz klimu i energiju e, za razdoblje do 2030. godine, smatramo da je zajednička poljoprivredna politika nakon reforme do koje je došlo 2013. godine već učinila mnogo da da svoj doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Međutim, činjenica jest da i dalje treba raditi na e, hvatanju ukoštaca izazovom klimatskih promjena i da pritom treba treba uzeti u obzir specifičnosti poljoprivrednog sektora. Nakon 2020. godine poljoprivredni sektor Europske unije bit će pod e, vrlo snažnim pritiskom da proizvede više hrane. Taj porast u proizvodnji e, trebao bi biti ostvaren na najodrživiji mogući način, te dati svoj doprinos e, borbi protiv klimatskih promjena. Međutim, trošak za poljoprivrednike ne bi trebao biti mnogo viši i svakako ne bi trebao nadilaziti korist koju od primjene ovakve politike možemo vidjeti u borbi protiv klimatskih promjena. Europsko vijeće je u listopadu 2014. godine zatražilo od komisije da analizira koji su najbolji način intenziviranja proizvodnje u poljoprivrednom sektoru, a da se istovremeno optimalizira smanjivanje emisija stakleničkih plinova e, kao e, i e, hvatanje i skladištenje tih vrsta plinova. Luksemburško predsjedništvo spremno je raspravljati o svim opcijama u samome vijeću, a temeljem stručnih elemenata koje će iznijeti komisija u e, rujnu ćemo održati i e, radni sastanak na tu temu. U istome duhu, a u kontekstu gospodarskog razvoja, Luksemburško predsjedništvo će se nastojati angažirati da se održi agencija, e, da se održi konferencija, sedma ministarska konferencija Forest Europe, čiji je glavni cilj zapravo osnaživanje održivog razvoja i zaštite europskih šuma. Gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, nekoliko riječi o globalnoj sceni. Ne moram vam govoriti da e, Međunarodna trgovinska razmjena e, poljoprivrednih proizvoda predstavlja vrlo važan aspekt e, europskog gospodarstva. Europska unija trenutačno je najveći uvoznik i izvoznik na svijetu poljoprivredno prehrambenih proizvoda trgovinska razmjena u prehrambeno-poljoprivrednom sektoru u Europskoj uniji zaista je vrlo korisna i za gospodarstvo i za europsko tržište rada. Istovremeno, moramo imati na umu da ta trgovinska razmjena zapravo predstavlja izvrsnu priliku za Europsku uniju da promiče svoje strategije koje su usmjerene na održivu poljoprivredu i na bolje upravljanje sigurnošću prehrambenih proizvoda i sigurnošću opskrbe hranom, te da na taj način da značajan doprinos održivom gospodarskom razvoju i sigurnosti opskrbe hranom na globalnoj razini. Ruski embargo na uvoz e, poljoprivrednih proizvoda iz Europske unije koji je na snazi od kolovoza 2014. godine sada je produžen do kolovoza 2016. Kao što sam već naglasio e, vezano uz e, mljekarski sektor i mliječne proizvode, embargo je imao zaista vrlo teške posljedice na taj sektor a s time naravno i na prehrambeno-poljoprivredni sektor Europske unije te općenito na naše gospodarstvo. Luksemburško predsjedništvo je čvrsto odlučilo da će nastaviti i dalje na europskoj razini raditi na stabilizaciji tržišta te da će nastojati e, pomoći sektorima koji su najviše pogođeni ovom odlukom. Nastavit ćemo vrlo pozorno pratiti situaciju i nastojat ćemo predvidjeti kako će se razvijati situacija na tržištu. Komisija je najavila nove mjere, hitne mjere, za područje voća i povrća kao i nastavak provedbe trenutačnih mjera koje se tiču e, mliječnog sektora. Predsjedništvo će u tjesnoj suradnji sa Europskim parlamentom učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi bilo sigurno da se te mjere provedu u najkraćim mogućim rokovima. Osim toga, naše će predsjedništvo e, i unutar vijeća i dalje nastaviti raditi na e, različitim pregovaračkim procesima koji su vezani uz sklapanje međunarodnih trgovinskih sporazuma. Predsjedništvo želi ostvariti i značajan napredak eh, kada se radi o TTIP-u dakle, transatlantskom partnerstvu za trgovinu i ulaganja sa Sjedinjenim američkim državama, posebice kada se radi o vrlo važnom poglavlju koje se tiče poljoprivrede. To je nešto što bi dalo svoj doprinos otvaranju radnih mjesta kao i gospodarskom rastu u Europi te imalo pozitivan učinak na trgovinske propise na međunarodnoj razini. Kao i Europski parlament i e, predsjedništvo zaista poklanja veliku pozornost e, transparentnosti cijeloga procesa i smatra da prehrambeno poljoprivredni proizvodi koji se uvoze u Uniju zaista moraju odgovarati europskim normama e, koje su vrlo visoke, a tiču se zaštite zdravlja i sigurnosti građana kao i zaštite okoliša. Isto tako, Unija je jedan od glavnih aktera u svjetskoj trgovinskoj organizaciji i zbog toga joj je um, višestrani trgovinski sustav itekako važan. Predsjedništvo će i dalje davati svoju potporu uh, završetku pregovora u okviru programa iz Dohe, koji bi zapravo trebao imati vrlo pozitivan učinak na Europsku uniju, uzimajući u obzir da E, se zapravo radi o izvozu e, poljoprivrednih proizvoda koji imaju visoku dodanu vrijednost i koji mogu dati svoj doprinos otvaranju radnih mjesta i zapošljavanju u sektoru poljoprivrede. Europska unija također želi dati svoj doprinos eh, po prehrambenoj sigurnosti i osigurati gospodarski razvoj, eh, održivi gospodarski razvoj u zemljama u razvoju. Predsjedništvo će i dalje nastaviti davati eh, podršku aktivnoj suradnji Europske unije u međunarodnim forumima, primjerice u sklopu skupine G20, kako bi se vrlo dinamično promicale strategije E, održive poljoprivrede i bolje poljoprivredno prehrambene prakse na e, globalnoj razini. Gospodine predsjedatelju, uvaženi zastupnici, ja sam nastojao tijekom svojeg izlaganja dati jedan sažeti i iscrpan pregled glavnih prioriteta Luksemburškog predsjedništva. Naravno, na raspolaganju sam vam imate li e, bilo kakvih pitanja vezano uz ove teme. Hvala vam na pozornosti. Bardzo dziękujemy panu ministrowi za... Hvala gospodine ministre. Hvala vam što ste nam iznijeli prioritete Luksemburškog predsjedništva. Čuli smo da je pred vama vrlo intenzivan rad, da ćemo intenzivno isurađivati. Sada imamo sedam eh, eh, koordinatora, svakima po dvije minute, potom imamo još 14 javljanja za riječ, po jedna minuta, molim da se pridržavate ovoga vremena jer inače nećemo eh, stići ili ćemo morati produljiti sastanak ili zakazati novi sastanak sljedeći tjedan. A sada gospodin Des, dvije minute. Hvala gospodine predsjedavatelju, hvala gospodine ministre, hvala što ste e, nam ovdje u ovom odboru predstavili e, plan rada Luksemburgskog predsjedništva. E, kada bih htio sada se osvrnuti na svaku točku koju ste vi spomenuli, mo, govorio bi podjednako dugo kao i vi, no to ne mogu i stoga ću se ograničiti na samo nekoliko važnih točaka. Hvala što ste nam predstavili celokupni katalog mjera i mi ćemo kao parlament sigurno dobro surađivati s vama, Luksemburg je ipak jedna od zemalja osnovateljica Europske e, unije i e, sigurno je dobro pripremljena za predsjedavanje. Govorili ste o situaciji na tržištu kada je riječ o mješnim proizvodima, o šećeru i slično. I tu bih vas molio da izvrste pritisak na komisiju ta brže djeluje. Kada je riječ o ruskom embargu, komisija je trebala nevjerojatno dugo vremena da se aktivira i da pomogne baltičkim simskim poljoprivrednicima na koji se to štetno odrazilo. Važno je da mi, poljoprivrednici mljekari u Europi uplaćuju 900 milijuna eura u europski proračun i stoga je vrlo važno da dobiju potporu. Dakle, nije riječ o tome da e, porezni obveznici tu nešto palate iz doprinosa e, mljekara i poljoprivrednika, zapravo se to vraća natrag. Ove, evo kada govorimo o šećeru, ove godine imamo manje šećera, imamo ograničenje e, nazadnih površina, što znači da sljedeće godine ćemo imati rasterećenje e, cijele situacije. Vrlo mi je drago što ste govorili o mjerama za e, razvoj ruralnog područja. Ovaj odbor također je onaj odbor koji je unio ove cene u Jungerov program. Mi smo bili za to da se u svakom slučaju uzme u obzir poljoprivreda i ruralni razvoj. Posljednja, napomenem, mi ovo je posljednja godina provedbe e, reforme e, e, zajedničke poljoprivredne politike i moramo se zalagati za to da ove godine pa, u kontroli se provode ja konkretne mjere. Ne može biti da se ova godina tretira kao i ko prethodne godine kada nije bilo dovoljno vremena za provedbu određenih mjera kada je u pojedinim zemljama članicama bilo e, određenih problema. U ime mog kluba želim vam sve najbolje i radujem se uspješnoj suradnji. Hvala, gospodin De Castro. E U ime kluba europskih socijalista i demokrata dopustite mi da i ja čestitam Luksemburskom predsjedništvu i ministru koji nam je predstavio ovdje vrlo artikuliran plan. S naše strane, kao što je naglašeno, E, tih, te malobrojni zakonodavni prijedlozi koji su na stolu, mi želimo da u njima i dalje sudjeluje Europski parlament. Vi ste e, ovdje se osvrnuli na pitanje raspodjele voća, povrća i mlijeka u školama. Govorili ste o tome da se želi izmijeniti pravna utemeljenost mi se nadamo da će Luksemburško predsjedništvo i dalje sudjelovati e, e, i davati e, Europskom parlamentu ulogu koja pripada prema Lisabonskom sporazumu. Osvrnuo bih se također na pitanje krize. Situacija je teška, cijene mlijeka i dalje padaju. S kolegom Nikelsonom usvojili smo izvješće na vlastitu inicijativu u kojem se govori može li EU unija uopće sa sadašnjim mm, instrumentima koje posjeduje rješavati te krize. I e, trebamo dakle naći načina da premostimo ovu situaciju. Isto vrijedi i za šećer. Na vijeću se o tome govorilo prije nekoliko dana. Smatramo da će krajem kvota 2017. godine se zatvoriti i druge šećerane u Europi. Prema tome, one e, restrukturiranja, znamo da su neka restrukturiranja dobile, dakle, financijske u potporu 2007. godine, a e, teško bi bilo shvatiti da kada se zatvore nove šećerane da e, oni neće moći dobiti one iste potpore koje su bile podine 2007. godine. Na kraju e, zamolio bih ministra da traži od komisije da sa zakonodavnog stanovišta bude više produktivno mi se ovdje bavimo zakonodavnim prijedlozima iz prošlog saziva i zapravo nema na temu poljoprivrede uopće novih zakonodavnih prijedloga u ovom sazivu. A recimo, e, moramo se nositi pitanjima ruskog embarga, u svakom slučaju mislim da imamo mjesta za puno posla. Hvala, e, gospodin Nikolson. Hvala e, gospodine predsjedatelju, e, gospodine ministre, dobro došli. E, preostali ste odgovornost u jedno vrlo, vrijeme koje je vrlo teško za poljoprivrednu industriju. Ja sam već 26 godina član ovog odbora i ne sjećam se da e, je u cijelo to vrijeme e, toliki broj, e, odnosno poljoprivredni sektor se sa toliko velikim brojem izazova. To je činjenica. Sinoć mi smo raspravljali o GMO i svi smo krivili komisiju za sve. No, vi ste ne vijeće za poljoprivredu, vi ste ministri, vi ste zapravo predsjedavate vijeće E, ministara ministara poljoprivrede. Nije ovo nije osobno, ali e, čini se da e, vi ne možete do, kao gremi donijeti odluke i da jednostavno sjedite i e, gledate, mi da donesete stroge odluke, odluke koje se moraju donijeti kako bi e, se zaštitila industrija. Imajući to na umu, e, htio bih se osvrnuti na nekoliko točaka o kojima ste govorili. Govorili ste o situaciji u sektoru omljekarstva. Jeste li vi svjesni da je jučer cijena mlijeka e, pala za 9,5% na burze. Znate li da e, da se to dogodilo, da se to dogodilo bilo gdje drugdje, ljudi bi e, se odmah ustali, a komisija nam prošlog tjedna kaže da mi nećemo moći intervenirati jer time nećemo moći učiniti ništa dobro. Još jednom u euro vidimo da Europa čini premalo, odviše premalo Da, i to, ovo to je situacija koja se ponavlja. I na sada gledam ministre kako traže za potporu kako takve izjave daju lokalnim novinama. A i u vi morate poduzeti određene akcije. Samo probleme možemo riješiti samo na središnjoj razini, jer to se ne može ovako nastaviti, jer situacija je predugo loša i stoga vas molim da se pozabavite tim pitanjima. Molim vas da moje izvješće razmotrite i da e, podržite poljoprivrednike diljem Europe. Hvala gospodine predsjedatelju. Da, e, mnogi stvari se suočavaju sa velikim gospodarskim problemima i mi kao ovdje smatramo da je vrlo važno pružiti pomoć tim raznim sektorima. Potrebna je bolja e, regulativa. Često vidimo da regulative su komplicirane, nisu jedinstvene. I dobar primjer je neću, e, programa Natura 9000. Mi smo se osvrnili i moramo iskoristiti ovu priliku da poljoprivredne poljoprivrednim poduzetnicima damo prostora za razvoj. Mislim da je vrlo važno da zdravlje životinja i biljaka, kada govorimo prvo o biljkama, imamo, eh, i tu imamo problematičnih situacija. S druge strane, uvoz, imamo velik uvoz biljnije proizvoda. I uzim se nadam da će Luksemburško predsjedništvo eh, zauzeti vrlo uravnotežene pristup kako bi se riješile situacije s kojima se susrećemo. Kada je riječ o dobrobiti i zdravlju životinja, mislim da e, kao što to Katrin uvijek kaže, su antibiotice i tijekom sljedećeg predsjedavanja, da, predsjedavanja to ćemo staviti kao visok prioritet na dnevni red. Hoće li to i vi učiniti? Mislim da je za poljoprivredu se puno toga mora učiniti. Primjerice korištenje fosfata i slično. Tu ovisimo o uvozu fosfata. No, direktiva obvezuje poljoprivredu da se da zbrinjava stajski gnoj i da uvozi fosfate. Dakle, što se tu može napraviti da bismo to izbjegli i kada govorimo o biotehnologiji, kada govorimo o inovacijama poput novih uzgojnih metoda, da uzgajemo više uz manje resurse. Ustavno, inovacija ponekad je zapravo ide puno dalje, dalje od postojećeg zakonodavstva. To moramo uhvatiti se u korak i moramo se uhvatiti u koštac s izazovom da smanjuje se proizvodimo više i nahranimo svijet. Hvala. Hvala, gospodin Gospodine ministre, hvala na vašem izlaganju. Mi smo se već upoznali kada smo govorili o uredbu o ekopoljoprivredi. Drago mi je da ćemo tu uredbu, s tom uredbom toliko napredovali ove godine i da ćemo tijekom vašeg predsjedavanja veći dio posla odraditi. I tu sam vrlo optimističan. Vi ste naveli prioritete vašeg predsjedništva no ne bih rekao da u, ovom u ovoj trenutačnoj situaciji poljoprivrednika je upravo smanjenje eh, administrativnog opterećenja najvažnija tema i tu zapravo slažem se svima ostalima. E, kriza u sektoru mljekarstva je aktualna kriza, kriza koja već dugo traje i vrlo me je iznenadilo da povjerenik prošle godine uopće prošlog tjedna nije govorio o krizi, samo je spomenuo promjene u cenama. Moramo reći da je ovdje riječ o krizi koja e, egzistencijalno ugrožava mnoga poduzeća i da zapravo mora se ponovno razmisliti o tome koji nas nam instrumenti na raspolaganju kako bismo riješili tu krizu. E, suočamo se sa cijelim nizom problema, ne smijemo ih prešućivati Primjer, ruski embargo. To se ne može riješiti kratkoročnim mjerama. Moramo biti spremni baviti se i temama poput e, liberalizacije liberalizacija je bilo da je, je liberalizacija koja je utjecala i na tržište mlijeka i na tržište žučera. E, zapravo, mi nemamo više nikakve instrumente kako bismo mogli djelovati na tržištu. Juče smo vodili duge rasprave o prijedlogu komisije o novoj uredbi o uvozu um, e, e, stočene hrane, dakle bi to je vrlo emocionalna rasprava, no mislim da vi kao vijeće i mi kao parlament imamo e, to, smo odgovorni za to da damo bolje prijedloge nego što je to prijedlog komisije. Nije dovoljno da samo odbijemo prijedlog komisije. Moramo se suočiti sa situacijom i otvoriti oči, shvatiti da poljoprivrednici, građani to vide drugačije. Dakle, imate, pred vama je velika odgovornost da date prijedlog koji će biti bolji od prijedloga komisije. Još jedna tema, tema gdje je upravo poljoprivredni sektor, u poljoprivrednom sektoru se čuju određene dvojbe sumnja, to je e, TTIP. Za razliku od drugih, ja ne mislim da je to, neka, da je to velika šansa, to je prijetenja europskoj poljoprivredi, pogotovo ako se liberalizacija u SAD-u nastavi kao do sada. I mora to također treba imati na umu i ako sada se samo govori o mljekarskom sektoru, ne smijemo zanemariti sve ostalo i reći radujemo se TTIP-u vijeće treba uzeti u obzir i naše stavove, ne smije ustupnuti, no želim vam sve najbolje u provedbi vašeg programa. U velikom broju točaka dnevnog reda mi ćemo vas svakako podržati i naravno vjerujem se uspješnoj suradnji narednih mjeseci. Gospodin Agnus. E, dobro jutro, gospodine ministre. Vi dolazite iz Luksemburga. Nije vaša krivnja što je to mala zemlja s malim poljoprivrednim sektorom, no vi ćete predsjedavati e, vječem za poljoprivredu na šest mjesece i moj zadatak paket da vam pokažem kako izgleda poljoprivreda, velika poljoprivreda, zemlja s velikim poljoprivrednim sektorom. Rado bih vas ugostio, možda u kolovozu. I možemo organizirati susrete sa ekološkim poljoprivrednicama koji ćemo objasniti na koji e, način oni rade, što rade i mislim da će vas se to vrlo dojmiti. No u ovom trenutku se čini da, s obzirom na nova pravila, oni će ili odustati ili propasti. ja, ono što vam svakako želim e, pokazati jeste da vam želim omogućiti e, da se susretnete sa poljoprivrednicima koji svaki dan nekoliko puta e, tretirati svoje zasade kako bi ih očuvali. Potom, mislim da Luksemburg nema sektor šećera Stoga vas je također pozvao e, da posjetite nas, da posjetite e, refineriju e, šećera na temci, koja se susreće također s velikim problemima zbog novih propisa. Također TTIP u SAD-u postoji potpuno drugačija pravila što se tiče držanja i uzgoja životinja. Dakle, ako posjetite nas, vidjet ćete koje su to razlike ako posjetite SED, već što imate kod njih. Potom također mogu govoriti i o raznim emisijama, smanjenju emisija. Ovdje su govorili o vrlo ambicioznim ciljima. Ja sam ovdje čuo razna mišljenja, no može dobro da vi kažete kako treba postići cilj. 30. kolovoza Radović vas ugostio u Jedinjene Kraljevini. Hvala. Może tylko na 30 sierpnia, to pozostałe to zbyt pracowite. Pan Łazą, pan poseł Znači, ima zastupnik Kozlo. Gospodine predsjedniče, ako ništa drugo, e, barem ste nam sada rekli koji su stvarni ciljevi zajedničke poljoprivredne politike za period 2014. do 2020. godine. Danas vidimo da su maske pale jer nije luksemburško predsjedništvo i njegov ministar poljoprivrede koji je na čelu ovoga već gospodin Juncker. I e, vidjet ćemo u što smo sada saznali. Danas smo eto saznali kako je pravo lice europske poljoprivrede drugim riječima da je to jedna e, poljoprivreda koja ovisi o financijama i francuski poljoprivrednici sada moraju biti na usluzi Amerikanaca. Model koji vi zastupate, model je koji ide protivno europskim tradicijama. Nažalost, kako smo došli do toga da se zalažete za slobodnu trgovinu. E, barem e, ste nam iskreno rekli da se zalažete da TTIP. Vi kažete da će TTIP otvoriti nova radna mjesta i gospodarski rast u Europi. Pa da, Luksemburg je namaknuo bogatstvo, ali ne tako što je obrađivao zemlju. Odite vidjeti što se događa. Imamo puno seljačkih buna u Bretanji primjerice. Jer, eto, vidite što je Europa uzrokovala i kako ona danas izgleda. Vi zapravo branite Europu gospodina Junkera, otvaranja tržišta i proširenja. Sve će to samo još više otežati život 25 milijuna europskih poljoprivrednika kojima ne treba ovo što ste nam vi jutros rekli, jer ovo što ste vi jutros rekli izdaja je europske poljoprivrede. A sada dajem riječ na po jednu minutu svakome tko se javi. Gospođa moja. Eh, uvaženi ministre, dragi kolege, e, podsjećam sve u ovom parlamentu da eh, predsjedništvo treba imati na umu prioritete naše Europe koja je u prvom redu tu da zastupa interese građana. Pozivam se na genetski modificirane organizme i zabranu država članica da ih uzgajaju. Više bi se pozornosti trebalo dati i na relativne aspekte komercijalizacije GMO-a unutar granica Europske unije. Osim toga, kao suizvjestiteljica o kloniranoj hrani, moram reći da očekujemo prave rezultate po pitanju te tematike. Amandmane će se raspravljati na sljedećoj plenarnoj sjednici u rujnu. Osim toga, nadam se da će Luksembursko predsjedništvo vezano za ovaj dosije o kloniranoj hrani i da dođe do kanala suradnje s Europskim parlamentom kako bismo vidjeli da e, se svi dijelovi tog zakonodavnog prijedloga budu odrađeni za vrijeme luksemburskog predsjedništva. U ovom semestru bilo bi jako važno da se pozabavi pitanje e, geografskih oznaka podrijetla i drugih etiketa kako bi se uočila na etiketama kvaliteta pojedine hrane i kvaliteta načina proizvodnje. Želim vam puno uspjeha u radu. Hvala. E, još se 15 kolega javilo za riječ. Miller ima riječ. Gospođa Miller. Gospodine ministre, hvala vam i če, na izlaganju i čestitam vam na predsjedavanju. Već sam se osobno upoznala i to već u lipnju na jednom e, konferenciji mladih poljoprivrednika. Meni je vrlo važno e, da se pozabavimo i problematikom mladih e, poljoprivrednika u kontekstu demografskih promjena u Europi. 0,8% poljoprivrednika je mlađe od 25 godina, a 3 35% su stariji od 55 godina. Ako želimo aktivno voditi i imati poljoprivredu budućnosti, onda i u poljoprivredi moramo imati mlade ljude, mlade ljude koji će se aktivirati u poljoprivredi. Ovdje u okviru reforme spp a p-a stvorene su nove mogućnosti koje trebamo iskoristiti. Potom, E, plaćanje u iznosu od 28 e, milijuna eura, pri čemu nekoliko zemalja plaćaju još uvijek. Vrijeme toga možda se o tome razgovarate. Razgovarate o tome e, vidi, je li komisija istog stajališta kao i Njemačka u tom pitanju. Vrlo važan program je program europskih inovacija Obzor 2020 i molim se u tom kontekstu date podršku mladim poljoprivrednicima. U okviru refita, Natura 2000 i e, smjernica za, e, e, za zaštitu zraka. Dakle, to su također područje u kojima treba pružiti podršku mladim poljoprivrednicima. Muito ehm, obrigado,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 Izabrano, nadam se da je formalni sastanak vijeća, izabrano e, tema da e, se e, govori o klimatskim promjenama. Iznad svega zaključujuće i sve ono što je vezano za proizvode bez glutena. Isto tako želim dodati da ne bude se zaštitila biološka raznovrsnost, da se neće uspjeti. Hvala. Riječ ima gospođa Doc. Hvala lijepa. Hvala vam ministre. Mljekari iz moje izborne jedinice u Sjevernoj Irskoj bit će zaista razočarani i zapravo i očajni kada čuju što ste vi rekli da samo tjesno nadzirete razvoj situacije na tržištu, međutim nećete ništa napraviti kako biste olakšali situaciju u kojoj se nalaze. Od proljeća 2014. do proljeća 2015. godine cijene mljekarstva u Europi u prosjeku su pali za 19%, dok u Sjevernoj Iskoj za 23%. A jučer je pala cijena za 10% obranom mlijeku. To je jako veliki problem za Sjevernu Irsku. Nije dovoljno budno pratiti situaciju na tržištu. Trebaju nam intervente cijene koje su posljednji puta bile određene 2003. godine. To je dakle jako zastarjelo, nisu u skladu sa sadašnjim potrebama. Mi moramo tržištu dati jasan signal da ćemo nešto napraviti u ime tog sektora. Zaista na, e, sje, e, smo se jako razočarali ovim što ste nam rekli. Zaista vas molim da poduzmete nešto prije nego što li bude prekasno. Agvidela, izvolite. Hvala predsjedniče, hvala gospodine ministre. E, govorite u ime e, vijeća, ja ću vam sada naznačiti nekoliko konkretnih tema, recimo ruski embargo, kolege su već rekle, potrebno je poduzeti mjere. E, znam da se komisija bavi tim pitanjem, međutim ja se želim koncentrirati na sektor e, voća i povrća koji zaista je u teškoj situaciji zbog ruskog embarga 30. listopada. Mjere su istekle, potrebno je donijeti novu odluku. Do sada 108 milijuna eura ba je mm, bačeno zbog ruskog embarga. Situacija je loša i nastavlja se loše jer e, voće i povrće, baš kao i mljekarstvo, je u poteškoćama radi ruskog embarga. Što se tiče e, situacije sa zdravljem biljaka, e, želim naglasiti da postoji problema kad se radi o uvozu, jer imamo trenutno dva problema s jedne strane na stabljima gruma, a s druge strane u, na maslinama. Što se tiče ljekovite hrane za životinje, u listopadu će se jedan dan tome posvetiti što mi je drago čuti. Moramo surađivati s odborom za okoliš e, na tom planu. Moramo uzeti u obzir i e, otpornost na e, anti na mikroorganizme i bakterije. Međutim, E, postoji ipak e, potreba da se velik broj životinja liječi. I za kraj, gospodine ministre, predsjedavate vijeće za poljoprivredu. Morate znati da je Junckerov plan mora moći biti koristan za poljoprivredni sektor kojemu taj plan treba. Drago mi je bio što samo toga čula. Hvala vam gospodine ministre. Vi ste nam predstavili ovdje vrlo strukturirajuće dosije. Mi smo sve što ste rekli primili na znanju. Želim reći nešto o onome što će se događati u sljedećih tjedana i mjeseci. Vi predsjedavate Europskom unijom u groznoj situaciji. Zemlje na zapadu Europe su zemlje gdje će po prvi puta poljoprivrednicima jako pasti pomoći zajedničke poljoprivredne politike. Na istaku Europe poljoprivrednici će dobiti veće potpore. Međutim, pad cijena s koji se sada prolazi zapravo će ublažiti pozitivan efekt koji smo htjeli napraviti. Podsjećam vas da kad se pregovaralo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici, da je vijeće podsjetilo da Europski parlament zajedno s komisijom ima jedini ovlasti, da oni jedini imaju ovlasti, naročito kad se radilo o reguliranju tržišta. I zato molim e, da <clears throat> budući da ste vi sebi zadržali neke ovlasti, da uočite da su e, mnogi u tom sektoru očajni i da se radi o više različitih poljoprivrednih sektora gdje je sada postoje veliki problemi. Osim toga, sada vladaju velike vrućine, gore od situacije 2003. godine kada smo imali rekordne temperature i to je samo nešto što još je gore za poljoprivrednike. Ja moram reći da su poljoprivrednici sada u nekom stanju psihološke eutanazije. Dakle, psihološke eutanazije ponavljam. Moram reći da je situacija teška i da u Francuskoj je među poljoprivrednicima ima najviše onih eh, koji eh, sami sebi oduzmu život. Gospodin Hvala lijepa. Eh, hvala, pozdravljam vas eh, i hvala vam što ste došli u Europski parlament. Eh, nadam se da ćemo moći iskreno i dobro surađivati. Kažete da poljoprivredni, odnosno sektor mljekarstva treba pratiti. Treba ga se pratiti u suradnju s Europskim parlamentom, a ne samo s Europskom komisijom. Koordinator za moj klub zastupnika rekao je da treba brzo djelovati e, u smislu onoga što je uslijedilo nakon ukidanja mliječnih kota. Da li smatrate da bi se trebao donijeti poseban paket mjera kako bi se dala potpora tom sektoru upravo stoga što su kvote ukinute? Zanima me također, znate li kakva je to specifična potreba u, na zonama periferije e, u tom smislu na Azorskom otočju e, ukidanje mliječnih kvota uzrokovalo je ogromnu krizu. Za kraj pozivam vas da dođete na Azore. Mislim da bi za vas bilo zanimljivo da vidite situaciju koja je sasvim drugačija nego li u vašoj zemlji koja je u središtu Europe. Otišli biste na ultraperifenu zonu u Europi, otoče koje se nalazi usred Atlantika gdje je prosječna e, bogatstvo puno manje nego u vašoj zemlji. Hvala. Sada gospodin Buda, izvolite. Hvala. Moram reći da je vrlo važno da ste govorili o pitanju tržišta. Jer nije toliko teško proizvoditi ili prerađivati. Puno je teže naći tržišta gdje možete prodavati proizvode koje ste e, napravili. Mislim da će u tom smislu TTIP otvoriti nove mogućnosti za europske poljoprivrednike. Mislim također da treba dati potporu e, poljoprivrednicima koji dolaze iz zemalja koji nisu imali izravne trgovinske odnose s Rusijom, ali ipak ruski embargo utječe na njihova tržišta. E, države koje su tradicionalno imale e, trgovinske sporazume s Rusijama koje su sada zastarjeli. U Rumunjskoj primjerice e, sadašnje su cijene 10 centi. Pa možete zamisliti kako je to situacija za poljoprivrednike. Oni su pred bankrotom i možda će i u Rumunjskoj neki izvršiti samoubojstvo. Molim vas učinite sve kako biste ova obećanja koje ste rekli ostvarili. Hvala. Pa, a Hvala. Hvala predsjedniče, hvala gospodine ministre. Moram reći da ne mogu dodati puno onome što su rekli moje kolege. Međutim, imam e, dva pitanja o ruskom Bargu. I isto tako pitanje za našeg povjerenika koji čini se nije svjestan poteškoća u kojem se nalaze svi e, dijelovi poljoprivrede. Računam na vas i na vašu ustrajnost kako bi povjerenik Hogan poduzeo odgovarajuće mjere. Kada proglasite embargo, morate znati što to podrazumijeva i morate imati i novac kojim ćete moći e, nešto učiniti radi toga. Situacija je takva da su poljoprivrednici očajni. Naročito ih smeta narušavanje pitanja e, e, različitih nameta u Europi E, tako da je situacija vrlo različita od jedne europske države do druge. Još jedno pitanje vezano za cirkularnu ekonomiju, o tome je govorio jedan od naših kolega malo prije. Poljoprivreda može igrati ulogu na tom planu. Kao što je kolega rekao, e, što se tiče onoga što dolazi na naše tržište, ali ja bih rekao da se moramo boriti protiv bacanja hrane Poljoprivrednici također mogu pomoći e, našim najsiromašnijim sugrađanima, ali e, trebaju određene mjere. Hvala sada gospodin e, Dater. Hvala. Hvala ministre. Zaista sam duboko zahvalan ministre, evo tu sam s lijeve strane, na vašem izlaganju. Vi ste nam pokazali da poznajete situaciju u poljoprivredi općenito uzevši, što je jako lijepo. Ali mislim da ono što nam je potrebno jesu dijela. Osobe koje žive u ruralnim područjima moraju moći e, čekati bolju budućnost, očekivati bolju budućnost za sebe i za svoju djecu. Ja sam iz Litve, a baltičke zemlje kao i Finska i druge sjeverne zemlje zaista jako pate radi ruskog embarga. U slučaju baltičkih zemalja trgovina e, s Rusijom naš izvoz pao za 30%, a afrička svinska groznica je još jedan problem s kojim se moramo nositi. Mjere koje su se do sada primjenjivale nisu e, dale očekivani učinak. Gospodine e, e, ministre, morate nešto učiniti kako bi se taj problem riješio. Morate dati podršku onima koji su najviše propatili. Zaista te pitam kakav mehanizam se može primijeniti. Gospođa Petir ima riječ. E, pozdravljam ministra, mislim da je on dobro postavio e, prioritete. Svakako, e, po mom mišljenju, najosjetljiviji sektor u poljoprivredi je sektor mljekarstva i zanimalo bi me detaljnije čuti e, koje mjere tijekom vašeg e, predsjedništva planirate u tom sektoru predložiti. Pitam vas to zbog toga što je u prva četiri mjeseca e, u Hrvatskoj proizvodnja mlijeka opala za 5%, nestalo je 1200 malih proizvođača mlijeka, a ovih dana čujemo najavu da će najveći otkupljivač i najveći korisnik poljoprivrednog proračuna u Hrvatskoj otkazati sa 600 malih proizvođača ugovore o e, otkupu. E, naš e, ministar poljoprivrede nažalost na tu situaciju nije reagirao, pa bih voljela u stvari čuti od vas da li planirate potaknuti ministre poljoprivrede u e, okviru vijeća da krenu sa ciljnim mjerama i kriznim programom kad je riječ o sektoru e, mlijeka u Europskoj uniji. Hvala lijepo. Gospodin e, Dorfman. Hvala gospodine ministre na ovom vrlo zanimljivom izlaganju. Htio bih se vratiti međutim na pitanje ruskog embarga. Mm, svakako je hvale vrijedno ako se pokušava mjere potpore, produljiti primjenu mjera potpore u Europskoj uniji, no s obzirom, ako uzmemo obzir na koji način se te mjere uvedene, onda zapravo veliki broj proizvođača zapravo uopće ne profitira toga, jer većina izvoznika, bivših izvoznika u Europu e, ni mogu prodati robu, odnosno proizvode koji su prije i u Rusiju se izvozila prije svega proizvodi visokog e, cenovnog segmenta, tako da po ovim površnim cijenama se zapravo to ne može, ne može prodati. Nisam čuo ništa o tome i jasno mi je da je to e, prelazi granice poljoprivredne politike. Međutim, bitno je postaviti pitanje koliko smisla imaju takve sankcije. Mi vidimo da je Rusija sada uvela embargo na uvoz proizvoda iz Europske unije, da nabavlja proizvode iz drugih zemalja, robne kuće u Rusiji nisu prazne, a taj embargo e, je podjednako štetan i za nas. Ne samo, to nisu samo sankcije za Rusiju, nego i za nas. E sada, i jeste li razmišljali o tome, jer se razmišljali o tome koliko smisla ima takav embargo? Hvala. Hvala lijepa. Za početak dozvolite da kažem kolegama iz drugih političkih opcija u ovoj prostoriji da je važno braniti poljoprivredu. Kada se radi o odboru Envi, ja sam jučer bila prisutna kad je eh, Karla Dusberg bila i ovdje iz eh, eh, odbora za zaštitu okoliša i govorila o kružnom gospodarstvu. Naravno, svi govore o zaštiti biljnih vrsta i pasmina, to je vrlo važno. Međutim, kada govorimo o zemljišnom intenzivnom e, gospodarstvu, onda je važno dati pravo mjesto poljoprivredi i ja govorim u ime takvih ljudi. Što se Rusije tiče, prije godinu dana već smo vodili ovu raspravu. Ne samo vezano uz e, općenito uzgoj životinja, već smo govorili baš o svinjogojstvu, govorilo se o eventualnom pokretanju akcijskog plana za taj sektor meni se nekako čini da se zapravo nekako rasipamo po temama. Svi vi u vijeću morate pripremiti akcijski plan. Ono što se sada događa jest da Kina i Rusija preuzimaju multinacionalke stavljaju točku e, na postojanje malih gospodarstava. Nitko to ne želi. Gospodin Jar. Hvala. A hvala što imamo mogućnost da ovdje e, ravodimo ovu raspravu. Dopustite samo tri kratka pitanja. Mm, kratko o e, krizi u mljekarskom sektoru. To bi me zanimalo e, koje mogućnosti rješenja ove situacije vi vidite. Iako neki drugi kolege o tome govore nešto drugačije, to vide drugačije, ja bih rekao svakako potrudite da smanjite birokratsko opterećenje kada je riječ o GMO, kada je riječ o programu e, mlijeka, voće i u školama, da to je dobar program, ali imamo velike e, rezerve, velike zalihe i moramo taj program e, pojednostaviti kako bi se imao veće koriste za koriste tog programa. Dakle, ono što nam treba je treba nam puno više, manje papira, a puno više mlijeka u školama. I posljednje pitanje, prije nekog vremena smo zabranili e, nikonoide. i e, sada pitanje i znate li hoće li tu po tom pitanju biti provedena i predstavljena bilo kakva studija, kako bismo mogli raspravljati o tomu? Potom pitanje o TITP-u. Naime, ako ne krenemo na put, nećemo stići ni na cilja, isto vrijedi i za ovu temu, i stoga mislim da trebamo ući u rasprave i pregovore o TTIP-u. Gospodin Andriju. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, gospodine ministre. Hvala vam na izlaganju. Neću se sada vraćati na čitav niz tema o kojima su govorili moji kolega, posebice vezano uz mlijeko, TTIP i tako dalje. Ali želio bih reći nešto o vrlo teškom gospodarskom stanju u kojem mora preživjeti poljoprivredni sektor. Samo nekoliko riječi. E, prvo, izmjene uredbe koja se tiče ekološke poljoprivrede. Naime, radi se o tome da bi bilo dobro da se za vrijeme vašeg mandata koji kako moguće ostvari određeni napredak, zato što se radi o vrlo značajnoj temi koja je sama srž rasprave, a drugo je revizija uredbe koja se bavi zaštitom eh, bilja od eh, biljnih štetnika i uvozom biljnog materijala. Kao što je rečeno, vrlo je važno da kontrola uvoza eh, bude adekvatna. Trenutno je rasprava o toj temi blokirana. Kada govorimo primjerice o ksileli fastidiosi, još uvijek nije sasvim jasno na koji način će se zauzeti stav prema tome i ja se nadam da će se ostvariti određeni napredak tijekom vašeg mandata, zato što ovdje u odboru za poljoprivredu e, smatramo da je to važna tema i željeli bismo vidjeti napredak po tom pitanju. Hvala. Izvolite gospodine Branem. Hvala. Ja bih želio reći nešto što je suprotno onome što smo do sada imali prilike čuti. Ja sam ovdje na lijevoj strani ovog, ove prostorije na najljevijoj strani zapravo želim govoriti o slobodnom tržištu u mljekarskom sektoru. Mislim da je dobro da je do toga došlo i moram priznati da mi je zaista ironično da što se više ide desno, to se više govori o tržišnoj intervenciji. Ja sam mislio da ste vi kapitalisti, da ste liberali, da vjerujete u slobodno tržište, a vi sjedite tamo desno i neprestano se zalažete za intervenciju na tržištu. Što to znači? Zašto ne bismo onda podržali financijski industriju ugljena, brodogradnje? proizvodnju ili neku drugu industriju, za to niste, ali istovremeno spremni ste financijski intervenirati, podržati poljoprivredno tržište. Zašto? Zato što je to područje iz kojih dolaze vaši glasovi, pa ste spremni osigurati subvencije za vaše birače. A kada se radi o slobodnom tržištu, slobodnom tržištu za koje vi tvrdite da u njega vjerujete, to baš ne izgleda onako kako tvrdite. Ja sam e, mislio da je Hayekov Road to Them vaša Biblija, ali ne, izgleda da ste to bacili kroz prozor. Neprestano se zalažete za tržišne intervencije. Što se tiče mlijeka, ljudi moraju shvatiti, komisija to mora shvatiti i predsjedništvo to mora shvatiti, da više od 50% potrošača u Europskoj uniji može si priuštiti da plati nešto više za mlijeko nego što to čine sada. Potrošač je taj koji treba tražiti poštenu cijenu mlijeka i to je zapravo rješenje problema mljekarske industrije. Kada govorimo o poštenoj trgovini, odlazite na primjer u poduzeća i možete vidjeti da se mogu kupiti proizvodi koji su rezultat poštene proizvodnje, poštene trgovine, zato što nose oznaku koja označavaju da su ti proizvodi rezultat poštene trgovine. I vi biste se zapravo trebali zalagati za poštenu trgovinu mlijeka na svakom e, e, paketu mlijeka, na svakoj boci mlijeka trebao bi stajati logo, oznaka koja jamči da je to mlijeko rezultat poštene trgovine i to je odgovor, e, to je rješenje problema mljekarskog sektora, a ne tržišne intervencije u koje vi navodno ne vjerujete. pan bo wtedy pan bardzo... Da, dobro da se, se niste ranije javili za riječ, jer bojim se da bi onda ostali govorili puno duže. No, hvala, hvala. Ovim ste svakako oživjeli raspravu, a sada riječ ponovno dajem gospodinu ministru. Znam, ovdje smo se dotakli mnogih tema, no što je više problema, to kraći odgovori. Tako bih barem ja rekao. Merci bien, monsieur le président. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem uvaženim zastupnicima na napomenama, sugestijama, dvojbama koje su izrazili, ali prvenstveno e, zahvaljujem vam na čitavom nizu značajnih pitanja na koja ću sada eto nastojati odgovoriti. Krenimo sa temom koja se najčešće pojavljuje, a to svakako nije slučajno, radi se naime o pitanju koje se tiče razvoja tržišta u mljekarskom sektoru. Vijeće je u lipnju prošle godine održalo raspravu vezanu uz izvješće komisije. O tome se govorilo i u zaključcima vijeća. Također smo primili na znanje prijedloge izvjestitelja Nikolsona Nastojimo i dalje u vijeću e, pratiti razvoj situacije sa ruskim embargom, posebice kada se radi o mliječnim proizvodima iz Europske unije, kako bismo mogli u dogledno vrijeme vidjeti trebaju li nam nove mjere ili su dovoljne ove koje već poduzimamo. Također, vrlo pozorno pratimo razvoj tržišta nakon što je ukinut sustav kvota u mljekarskom sektoru. Pozdravljamo inicijative koje je iznijela komisija, čiji je glavni cilj osnažiti Europski observatori za e, tržište mlijekom i mliječnim proizvodima, a isto tako e, nadamo se da će Europska investicijska banka podržati modernizaciju sektora nakon što je ukinut sustav kvota. Što se tiče ruskog embarga, možemo vidjeti da je to embargo koji obuhvaća određeni broj proizvoda, poljoprivrednih proizvoda u Europskoj uniji, a sada vidimo da je taj embargo i e, nastavljen, te će se svakako negativno odraziti na e, gospodarsku situaciju u Europskoj uniji, na europsku poljoprivredu, a posebice na sektor proizvodnje povrća, voća, mliječnih proizvoda i e, svinjogojstva. Europska unija nastoji stabilizirati tržište i nastoji pomoći onim sektorima koji su najviše pogođeni ovim embargom i mi ćemo nastaviti na tome raditi u našem predsjedništvu. Želim biti vrlo jasan. Predsjedništvo je to koje je odlučilo da se ova tema stavi na dnevni red prvog vijeća e, za poljoprivredu E, to se vijeće održalo u ovome semestru prvi puta u ponedjeljak i tamo se govorilo i o stanju tržišta, ali glavni cilj je zapravo je bio da vijeće pošalje vrlo snažnu poruku komisiji kako e, je nužno produžiti primjenu mjera potpore e, kako bi se osigurala adekvatna podrška glavnim djelatnim sektorima. Vijeće je spremno osigurati da se eventualne nove mjere usvoje u najkraćem mogućem mjeru i mje, e, u najkraćem mogućem roku i siguran sam da će Europski parlament dati potporu za to. Što se tiče pojednostavljivanja zajedničke poljoprivredne politike, to je jedan od prioriteta za cijeli poljoprivredni sektor. Naime, vrlo je važno dati doprinos tom procesu i važno je poslati političku poruku Europskoj komisiji. 11. svibnja Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo usvojilo je zaključke vezano uz pojednostavljivanje zajedničke poljoprivredne politike, te se pritom oslanjalo na vrlo podroban doprinos za država članica E, koji su govorili o prioritetima u tom području. U ovoj fazi treba e, ponovno promotriti delegirane akte i provedbene akte komisije kao i e, smjernice koje je izdala komisija. Istovremeno mi ne isključujemo mogućnost da i ako je potrebno u kasnijoj fazi revidiramo i bazne tekstove. Europski parlament kao suzakonodavac e, također je aktivno sudjelovao u reformi zajedničke poljoprivredne politike 2013. godine i to je tema koja nam je obama od interesa. A pritom naravno imam na umu i pouke koje trebamo izvući iz e, reforme, e, sadašnje reforme zajedničke poljoprivredne politike, e, revizije reforme i onoga što trebamo učiniti za pripremu sljedeće faze reforme zajedničke poljoprivredne politike. Sada bih želio reći o nekoliko riječi o ostalim temama koje su spomenute. Što se tiče programa mlijeko u školama i voće u školama, kao što znate došlo je do zastoja u određenom trenutku. predlagalo predlagala se spajanje projekata, očekuje se da se sada nastavi raditi temeljem evaluacije koju je provela komisija E, Luksemburško predsjedništvo će naravno nastaviti raditi na tom predmetu kako na stručnoj razini tako i na političkoj razini. Uvjereni smo da je moguće pronaći rješenje vezano uz pravnu osnovu i uvjereni smo da je moguće postići kompromis vezano uz ostala otvorena pitanja. U svakom slučaju možete biti sigurni da vijeće ima dobru volju osigurati efikasno funkcioniranje sadašnjih programa čiji je glavni cilj e, dakle osigurati e, te proizvode u školama. Mi smatramo da je zapravo to nešto što proizlazi iz članka 43 stavka 3. E, znamo kakvo je stajalište Europskog parlamenta i mislimo da zapravo stajalište Europskog parlamenta i ostalih institucija nije toliko udaljeno, tako da se nadamo da ćemo svakako uspjeti pronaći kompromis vezano uz ove prijedloge, a to će onda zapravo osigurati dugovječnost ovih programa. Gospođa Aguilera je pitala što predsjedništvo namjerava učiniti vezano uz otpornost na antimikrobne lijekove. To je pitanje koje je od velike važnosti u području javnog zdravstva. Luksemburško predsjedništvo toga je u potpunosti svjesno, svjesno je problematike i spremno je raditi na ovom pitanju. Organizirat ćemo konferenciju sljedećega listopada koja će kao glavnu temu zapravo imati različite mjere koje poljoprivrednici i veterinari mogu poduzeti na terenu kako bi smanjili uporabu e, lijekova E, antimikrobnih lijekova u uzgoju. Nadamo se da će usvajanje dvaju zakonodavnih prijedloga vezano uz veterinarske lijekove i ljekovitu hranu za životinje uistinu stvoriti jedan e, zakonodavni okvir koji će omogućiti da se spriječi e, problemi prevalencije i otpornosti na intimikrobine lijekove. Gospodin Hojzling, gospođa Ribeiro i još neki kolege pitali su što predsjedništvo namjerava učiniti po pitanju GMO-a. Predsjedništvo je organiziralo inicijalnu raspravu o prvim izmjenama i dopunama vezano u stavljanje na tržište proizvoda e, koji u sebi sadrže GMO e, elemente. Ta je rasprava održana prošloga ponedjeljka i pokazalo se da GMO proizvodi su još uvijek vrlo osjetljiva tema e, i da države članice u velikoj većini nisu spremne e, postići e, formalni dogovor, naime traže dovoljan broj znanstvenih podataka o gospodarskom učeniku, izvedivosti i pravnoj sigurnosti prije nego što se postigne ikakav dogovor. E, predsjedništvo će nastaviti sa ovom raspravom u trenutku kada će na raspolaganju biti dovoljan broj analiza i pouzdanih podataka. Gospodin Roysling, gospodin Žer i neki drugi govorili su o pregovorima e, o TTIP-u. Um, e, udio poljoprivrede u trgovinskoj, svjetskoj trgovinskoj razmjeni je vrlo dobro poznat i velik je i upravo zato sasvim je legitimno da se o toj temi pregovara i u e, sklopu TTIP-a. Tri su poruke koje treba vrlo jasno i nedvojbeno reći. Kao prvo, poljoprivreda ne može poslužiti kao prilagodbena varijabla tijekom pregovaračkog procesa, posebice kada se radi o carinskim stopama. Drugo, pregovori se ne smiju e, voditi na način koji bi doveo do smanjivanja visokih standarda u poljoprivrednom sektoru u Europskoj uniji. Treće, moramo ostati budni kada se radi o e, oznakama podrijetla, e, geografskog podrijetla i oznakama izvornosti. Do sada nismo točno znali e, što te e, oznake zapravo znači što one sadržajno pokrivaju. Kada se o tome razgovara treba točno znati koja je njihova suština. Što se tiče borbe protiv klimatskih promjena, mi smatramo da od reforme 2013. godine zajednička poljoprivredna politika već daje veliki doprinos borbi protiv klimatskih promjena. Naravno, nužno je uspostaviti strategije i definirati ambiciozne ciljeve kako bismo se uhvatili u koštac sa postojećim izazovima. Upravo zato važno je uzimati u obzir specifičnosti poljoprivrednog sektora. Nakon 2020. godine postojeće vrlo snažan pritisak na poljoprivrednom sektoru zato što će se očekivati da on proizvodi više hrane. U tom smislu Europska unija je 2014. godine odnosno Europsko vijeće 2014. godine od Europske komisije zatražilo da e, podnese izvješće o održivosti e, intenzivne poljoprivredne proizvodnje uzimajući u obzir također ciljeve za smanjivanje e, stakleničkih plinova. Čim komisija objavi komunikaciju vezanu uz ovo pitanje, mi ćemo otvoriti raspravu o svim mogućim rješenjima koje je moguće primijeniti. Jedan od kolega je i s razlogom spomenuo temu o kojoj je Koreper govorio 30. lipnja. Naime, Luksemburško predsjedništvo može krenuti s pregovorima vezano uz e, pitanja biljnog e, zdravstva. Krenut će se u razgovor sa Europskim parlamentom i Europsko vijeće je donijelo takve zaključke koje će omogućiti e, luksemburškom predsjedništvu da zapravo krene s pregovaračkim procesom što prije. Nadamo se da će ti razgovori zapravo dovesti do sklapanja sporazuma, odnosno do dogovora koji će proći u drugom čitanju. Zahvaljujući tome trebali bismo imati sustav koji će biti dovoljna razina zaštite i omogućit će sprečavanje daljnje širenje zaraze ksilelom fastidiozom. Gospođo Miller, imate pravo. nove generacije i zadržavanje i razvoj novih generacija u poljoprivrednom sektoru svakako je jedan od glavnih izazova u budućnosti. 2013. godine se u sklopu reforme zajedničke poljoprivredne politike odlučilo za plaćanje u okviru izravnih plaćanja koje je namijenjeno mladim poljoprivrednicima. To je jedna od mjera koje su sastavni dio mjera koje su poduzete kako bi se osigurao održivi ruralni razvoj. Mi ćemo nastaviti i dalje primjenjivati te mjere kako bismo osigurali da broj mladih poljoprivrednika bude stabilan ili da raste. U sklopu strategije Europa 2020. godine jedno od važnih pitanja za luksemburško predsjedništvo je i pitanje e, mladih poljoprivrednika. E, tijekom ručka u ponedjeljak ministri poljoprivrede su na moju inicijativu razgovarali također i o doprinosu E, koji e, se može dati u tom kontekstu u poljoprivrednom sektoru. Što se tiče veterinarskih lijekova, mislim da je nekoliko zastupnika spomenulo i tu temu, nastavljamo sa stručnim raspravama. Luksemburško predsjedništvo se nada da će biti u stanju finalizirati ove razgovore tijekom svojega mandata, međutim napredak naravno ovisi o tome E, kako će zapravo ići rasprava vezano uz zakonski akt e, koji se bavi veterinarskim lijekovima kao i uz one koji se bavi ljekovitom hranom za životinje. Nadamo se da ćemo u skladu s time moći i e, održati pregovore sa Europskim parlamentom. Jedan od prioriteta tijekom luksemburškog predsjedništva bit će naravno i finalizacija rada na predmetu e, koji se tiče ekološke proizvodnje. Drago nam je što je vijeće postiglo dogovor vezano uz opće smjernice koje se tiču e, nacrta uredbe o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda. Spremni smo krenuti s pregovorima s e, vašom institucijom čim E, budete obavili glasovanje koje je vaš izvjestitelj, gospodin Hoisling, e, pripremio. E, nadamo se da ćemo sredinom listopada E, moći krenuti s nastavkom rada, što bi omogućilo da se završi s pregovorima tijekom našeg mandata. E, I tijekom te rasprave zapravo ćemo e, se baviti svim ključnim pitanjima, uključujući i mješovita poljoprivredna gospodarstva. Gospođa Moj postavila pitanje o kloniranju. Luksemburško predsjedništvo nastavit će raditi na tom predmetu na stručnoj razini, te uzima uzeti u obzir mišljenja Europskog parlamenta. I sami ste imali prilike vidjeti da je stajalište različitih država članica u vijeću dosta raznoliko. To je određena poteškoća. Mi ćemo naravno krenuti u razmatranje amandmana Europskog parlamenta čim budu usvojeni. Predsjedništvo će, naravno čim amandmani budu spremni, krenuti sa raspravom sa Europskim parlamentom. Mislim da sam, gospodine predsjedatelju, odgovorio na većinu pitanja. Ne znam imali eventualno još pitanja koja su otvorena. Da, mislim da ste uistinu odgovorili na sva pitanja. Ovo je bio uistinu istrpan odgovor koji ste nam dale, no zaista imali ste i cijeli niz pitanja na koje ste trebali odgovoriti. Mislim da je ovo vrlo dobar početak vašeg predsjedavanja. Dobro ste nam iz, e, sažete ste nam iznijeli koje se nas, što nas očekuju u budućnosti. Stoga zahvaljujem još jednom srdečno što ste došli. Želim vam puno e, tijekom predsjedavanja. Vaš uspjeh ujedno je i naš uspjeh, a nadam se da će i naš uspjeh je biti uspjesi e, Luksemburškog predsjedništva. Jer mi želimo zajedno raditi u korist e, europskih poljoprivrednika. Još jednom hvala što ste došli. Čuli ste poziv Ujedinjenog kraljevina, stoga nemojte to zaboraviti i želim vam sve najbolje u narednih šest mjeseci. Time zaključujemo ovu točku dnevnog reda, a ostalo nam je... E, merci, monsieur le député. Hvala lijepa, gospodo zastupnici. Ja sam uvjeren da će Luksemburško predsjedništvo s vama imati plodonosnu suradnju, plodonosnu suradnju s Europskim parlamentom i naravno posebice zahvaljujem na dvijema vrlo osobnim i simpatičnim pozivnicama koje sam dobio i ja se nadam da ću ih uspjeti ugurati u svoj e, vrlo bogat raspored u mjesecima koji su pred nama Hvala vam i želim nam dobru suradnju.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 Riječ je o provedbi mehanizma za sprečavanje izbjegavanja mjera kojim se omogućuje privremena suspenzija povlaštenog carinskog tretmana i sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica s jedne strane i Gruzije s druge strane. Izvjestitelj za mišljenje u našem odboru je gospodin Momčil Nekov. Izvolite, gospodine izvjestitelje, odmah ćete dobiti riječ. Već sam rekao e, da je riječ o sporazumu o između Europske unije i Gruzije. Gospodine izvjetitelju, imate riječ. Уважаеми колеги, с няколко думи искам да ви запозная с... Uvaženi kolege, ja sam vas zapravo želio upoznati s mišljenjem. Radi se o sporazumu o pridruživanju između Evropske unije i Gruzije, koji je potpisan u svibnju 2014. godine i na snazi od 1. rujna 2014. godine. To je sporazum koji među ostalim uključuje i klauzulu za sprječavanje izbjegavanja mjera i privremenu suspenziju povlašanog carinskog postupanja vezano uz e, robu koja je navedena u prilogu C. Kada e, Gruzija dostigne obujam uvoza od 70%, Europska komisija će poslati obavijest Gruziji o tome. Kada dostigne 80%, Gruzija mora opravdati da je u stanju proizvoditi te obujme. To je zato da bi se spriječilo bilo kakav ponovni izvoz u Europsku uniju. Pri dostizanju 100% e, nema nikakvog opravdanja. Europska unija može privremeno suspendirati e, povlašteni carinski postupak na e, najduže šest mjeseci. Dozvolite da vas podsjetim da će Europska komisija pripremiti godišnje izvješće i poslati ga Europskom parlamentu. Europska unija je glavni trgovinski partner Gruziji. Glavni proizvodi koji se uvoze iz Gruzije su mineralna voda, e, svježi i sušeni lješnjaci te vino. Prema sadašnjim podacima niti e, jedan od tih proizvoda u uvozu nije prešao više od jedne tone u 2014. godini. Uvoz iz Gruzije ne predstavlja prijetnju europskim poljoprivrednicima i zato sam ja odlučio podržati prijedlog Europske komisije. Mislim da na taj način šaljemo e, poruku zemlji koja je na Južnom Kavkazu važan partner Europskoj uniji. Toliko od mene, a sada sam spreman odgovoriti na eventualna pitanja. Hvala gospodine Nekov na ovom uvodu, na predstavljanju dokumenta time možemo preći na komentare. Gospodin Buda, izvolite. Gospodine predsjedatelju, ja sam e, izvjestitelj u Sjeni po ovom predmetu i pozdravljam e, prijedlog komisije. Kada podržavate neku zemlju, vrlo je važno da imate nekakav kontrolni mehanizam kako bi se izbjeglo nanošenje štete. i kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja. Mislim da se radi o izvrsnom prijedlogu komisije. Hvala. Czy mamy pitanje pytania, wypowiedzi? Ima li još pitanja? Javio se još netko za riječ? Ovo je, tema je vrlo jednostavna. Gospodin Zeron, izvolite. Gospodine predsjedniče, mi smo već proučili sve ove potpore e, u prosincu, sve potpore za Moldaviju. Radilo se o tome da se e, ukrenu, uskinu carinske dažbine vezane za ruski embargo. Moramo reći da do danas poljoprivrednici nisu primili nikakve potpore radi ruskih e, sankcija. Oni su djelovično uzeti iz proračuna zajedničke poljoprivredne politike. Moramo zaista paziti da smanjenje carinskih tađmina ne bude zapravo neka vrsta e, skrivene e, konkurencije s europskim poljoprivrednicima. Francus neki su poljoprivrednici recimo sada e, prisiljeni da ovu e, kulturu prestanu, ne kulture prestanu sada uzgajati. E, jer eto, ne mogu naći gdje će prodati duhan. Hvala. Javlja se još netko za riječ? Nitko se ne javlja, stoga e, dajem riječ predstavnik, odnosno predstavnice komisiji iz e, glavne uprave za trgovinu. Izvolite. Hvala. Komisija pozdravlja i zahvaljena podršci prije, kada je riječ o mišljenju gospodina Nekova, mi pozdravljamo prijedlog odbora za poljoprivredu preporuku dakle, nadležnom odboru za međunarodnu trgovinu dok kao nadležni odbor predloži da Europski parlament usvoji ovo stajalište. Uistinu to <clears throat> ovdje je to već spomenuto da je ovaj mehanizam e, za sprečavanje izbjegavanja mjera e, nužan mehanizam. Istovremeno ovdje se također spominje i da e, Gruzija odnosno treba iz Gruzije uzirova samo odnosno e, robna razmjena između Europske unije i Gruzije u Europskoj uniji iznosi svega 0,1%, unatoč tome potrebno je uključiti ovaj mehanizam u europsko zakonodavstvo za svaki slučaj. Hvala. Uistinu, ako se ovako općenito razmatra, čini se da nema nikakvih problema, no ako se sakvataju pojedinačni segmenti, onda to izgleda drugačije. Javi li se još netko za riječ ili, gospodine Nekov, želite li vi još nešto reći? Gospodine Nekov, želite li reći još nešto? Hvala gospodine predsjedavatelju. Da, što se tiče uvoza duhana i duhanskih proizvoda, da, granica iznosi, odnosno godnje granice za uvoz zapravo tu ne možemo govoriti o pravom uvozu, to je riječ o vrlo malim količinama, no moćemo, moramo imati ovaj mehanizam za zdržavanje izdavanja mjera. Mislim da je mišljenje vrlo jasno i mi podržavamo komisiju. Hvala. Hvala. Do 4. rujna možete e, poslati prijedloge izmjena. 13.10. se glasuje u odboru INTE, a se o ovome u odboru INTE imamo glasovanje 19. 11. a kada će se glasati o plenumu o tome će se još odlučiti. Time dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda slična tema. E, riječ je međutim sada o Moldovi. Riječ je o privrednoj suspenziji považenog carinskog tretmana ponovno vezano uz sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju s jedne strane i Republike Moldove s druge strane. Izvjestiteljica je gospođa Dančila. Gospodine De Castro će pak govoriti umjesto nje. Gospodine De Castro, imate riječ. Hvala predsjednica. Da, potpredsjednica Đančila danas e, mora raditi na jednoj temi s rumunjskom delegacijom pa ne može doći na današnji sastanak. Govorit ću vrlo kratko. Potpora prijedlogu komisije. To je ono što od mene traži kolegica Dančila da kažem na ovom odboru. Međutim, to predviđa pravu ravnotežu između interesa rumunjskog tržišta i interesa europskih tržišta. I trebamo imati odgovarajuća jamska za europske proizvođače. Podržavamo dakle ekonomske promjene u e, Moldovi koja se približava sve više E, europskim standardima i mi dakle to podržavamo, a podržavamo taj prijedlog komisije, ali naravno ne smije to staviti u opasnost europske proizvođače. Cilj svega je naravno da se između Moldove i Europske unije poboljšaju trgovinski odnosi. I prema tome naša izvjestiteljica misli da se prijedlog komisije može podržati i to bez amandmana. Gospodin Buda se javio za riječ, izvolite. E, Biću kratak. Želim podržati prijedlog komisije. Mi podržavamo Moldovu, to je zemlja kojoj je potrebna podrška Europske unije i svaka podrška je dobro došla. Naravno, mi moramo, dakle moramo podržati mehanizam za sprečavanje izbjegavanja mjere, jer kao što sam već rekao u slučaju Gruzije, potrebna nam je poštena konkurencija. I naravno, ovaj mehanizam će nam to, upravo to i omogućiti e, u trgovinskim odnosima između Europske unije i Moldove. E, imamo još jedno javljanje za riječ. Ne. Ispričavam se. Ako više nema komentara, onda molim ponovno eh, komisiju da kaže nekoliko riječi. Izvolite. Hvala. Biću kratka. Zahvaljujem na podršci izvjestitelja eh, i na podršci za se ovaj prijevo komisije usvoji. Hvala. Hvala. Dakle, ponovno do 4. rujna možete poslati amandmane, potom usvajanje nacrta o mišljenja u listopadu, a 19. studenog usvajanje u odboru INTA. Time možemo zaključiti i ovu točku dnevnog reda i time dolazimo do točke dnevnog reda 17, razmjena gledišta stojizvane komisije o produljenju izvanrednih mjera zbog učinaka proširene ruske zabrane uvoza hrane iz Europske unije. Sigurno se sjećate da je u kolovozu 2014. godine Rusija uvela zabranu uvoza povrća, voća, mesa, mlijeka, mliječnih proizvoda i ribe iz Australije, Kanade, sad Norveške i Europske unije. Um, ta embargo je produljen ove godine, da, dakle, u lipnju ove godine i produljen je do kolovoza 2016. godine. E, htjeli bismo čuti koje mjere predviđa Europska komisija kako bi pružala podršku poljoprivrednicima. E, hoće li se mjere podrške produljiti ili na temelju dosadašnjih iskustava će doći do izmjena e, u predviđenim mjerama. Tijekom rasprave sa predsjedateljem je direktor se veliko ovaj dobro slušao, stoga srdečno vas pozdravljam ovdje gospodine Korte i imate riječ, izvolite. Thank you very much, uh, Hvala lijepa predsjedniče što ste me pozvali da dođem ovamo i dali mi priliku da govorimo o produživanju ruskog embarga i možda malo čak i šire, općenito o situaciji na tržištu 16. srpnja 2015. godine gdje sam e, zatražio sam vaše tajništvo da e, podijeli kratkoročne izglede za poljoprivredno tržište i vidim da neki od zastupnika upravo sada i e, konzultiraju taj dokument. Mislim da je to koristan dokument po pitanju poljoprivrednih tržišta i taj e, dokument naravno jest nešto na osnovu čega mi e, često i izrađujemo naše politike. E, od ministra smo čuli da se u ponedjeljak prilično dugo raspravljalo o ruskom embargu na vijeću i o situaciji na tržištima. <clears throat> Drago mi je da sam danas ovdje da o tome govorim s vama Uvodno ću biti vrlo kratak, reći ću nešto o utjecaju ruskog embarga, a natim toga ću se osvrnuti na glavne sektore, voće i povrće, mljekarski sektor te e, šećer. E, prvo što se tiče ruskog embarga, e, jako nam je žao da je taj embargo proširen, to je loša politička odluka Rusije i e, stvarno nam je žao zbog toga. Mi sa europske strane moramo biti ujedinjeni i čvrsto na to odgovoriti. Kad se podsjetimo e, što se dogodilo prošle godine, jer taj je embargo na snazi već gotovo 12 mjeseci. Prije toga situacija u sektoru je bila prilično dobra i naš sveopći izvoz se povećao od 2014. na 2015. godine, kako što se radi o količinama, tako i po samom iznosu. To je važno reći jer ruski embargo u tom smislu nije usporio e, naše povećanje izvoza. Ne želim time nikako reći da je situacija dobra, zaista ne želim da mislite da sam rekao da je situacija dobra ali e, utjecaj e, tog embarga različit je od država članica kako je različit po sektorima, tako i po e, državama. Ali sveopće e, je situacija takva da otkako su usvojene ruske mjere u kolovozu prošle godine i do današnjeg dana, Europska unija utrošila je 220 milijuna eura u izuze, za izuzetnu pomoć za stabilizaciju tržišta. 150 milijuna od toga uloženo je u sektor voća i povrća, 760 tisuća tona voća i povrća je masnuto s tržišta i to je zaista imalo utjecaja na cijene u dobrom smislu. E, e, 13 milijuna je uloženo u privatna skladišta za obranu mlijeko i maslac i tu je isto velike količine su maknute s tržišta. Mi smo e, tražili e, neke promjene, međutim nismo još ništa dobili za to. A kao što se vjerojatno sjećate, 40 milijuna eura je e, dano za Baltičke zemlje i Finsku za ljekarski sektor, a 17 milijuna je e, uložena no za privatna skladišta za svinjetinu. Dakle, 220 milijuna je mobilizirano, to je bio dodatni svježi novac. U to ne uključujemo 130 milijuna koji su bili oslobođeni za promičbeni program za razdoblje od tri godine. Ne želim pokušavati prikazati situacijom boljom nego što jest. Situacija općenito nije dobra, kasnije ću vam dati više pojedinosti, međutim ipak sve ukazuje do toga da mehanizmi solidarnosti u EU funkcioniraju. I sasvim sigurno ta, ta intervencija iz Europske unije je bila pozitivna, a bi i situacija bila sigurno puno gora bez nje. Sada sektor po sektor. Najprije voće i povrće. Nakon toga mlijeko i šećer. Što se tiče voća i povrća, u ovoj situaciji, u ovom času situacija je rekao bi gotovo normalna nismo uočili nikakve bitne probleme. Međutim, što je normalno u sektoru voća i povrća, velika promjenjivost i imamo nagle promjene. Takva je situacija svake godine. Baš kao i prošle godine imamo veliki problem sa breskoma i nektarinama gdje cijene padaju. Naročito je to situacija u Italiji, Španjolskoj i Grčkoj. Breskve i nektarine E, sasvim sigurno su u problematičnoj situaciji to uvelike radi ruskog embarga. Veliki postotak e, proizvodnje išao je u Rusiju, što nije toliko bitno, ali ono što je bitno da 50% našeg izvora bresaka i nektarina bio je izvoz u Rusiju pa e, vam je dakle s tim podacima jasno koliki je utjecaj ruski embargo imao na sektor bresaka i nektarina i to se negativno, jako negativno odrazilo na cijene. Osim toga, u sektoru voća i povrća osvrnuo bih se i na jabuke i kruške. Situacija je zaista prošle godine bila jako teška, naročito u Poljskoj, ali i u drugim državama članicama. Kada spominjem 760 tisuća tona koje su povučene s tržišta, voća, e, e, dakle jabuke krušaka, većina ih je bila iz e, Poljske, jer tradicionalna Poljska je izvozila u Rusiju. Prošle godine urod je bio izuzetno dobar, ne znamo kakav će biti ove godine, jer to ovisi o klimatskim klimatskoj situaciji, klimatskim uvjetima i naročito o padalinama, ali mislimo da će se e, rezultat embarga uvelike osjetiti. 50% izvoza jabuka iz Europe bio je izvoz u Rusiju, a to je 13% sveokupne europske proizvodnje. Ako pogledam cijelokupnu situaciju, ako zasebno gledamo na sektor voća i povrća, onda se također osjeća e, samo e, rezultat na voće i povrće. Dakle, sveopće proiz, poljoprivredna proizvodnja i njezin se povećao, ali to nije slučaj za voće i povrće gdje je količinski to palo za 4%, a e, dakle 4% manje nego prošle godine i 40% u vrijednosti. I e, zato ću se dopustiti da malo više kažem o tome, jer e, su, je ova situacija e, bila razlog zašto je povjerenik Hogan tražio od nas da pripremimo um, reakciju NATO koja se upravo u ovom času predstavlja skupini stručnjaka. Mi radimo sada na izradi hitnih mjera za voće i povrće što znači da će to biti e, sustav rollover, dakle produžetak sadašnjeg sustava na danjih 12 mjeseci. Mi e, smo osmislili mjere koje će biti nalik onima koje su vrijedile do 30. lipnja kada su posljednje izvanredne mjere istekle. Mi želimo da se to produži do, ako se ne varam, lipnja 2016. godine. Drugim riječima, produžit ćemo to za godinu dana i uključiti sve proizvode, za razliku od prošle godine, kada nas je naravno iznenadio e, ruski embargo, pa smo najprije e, e, uključili u to breskve i nektarine, pa na kraju jedna mjera za voće i povrće, pa još jedna za voće i povrće. A sada ćemo sve napraviti odjednom, dakle jedna mjera za cijeli sektor za cijelu godinu. Mislim da je to svakako dobar prijedlog, a i e, s psihološkog stanovišta to je vrijedan e, prijedlog jer prije nego što taj proizvodi dođu na tržište e, će se ovo znati. To će biti vrlo važno i za pregovaranje sa mrežama samoposluga i e, otkupa. I e, nadam se da će se sve to riješiti prije prvog kolovoza. Dakle, mjere će se donijeti za voće i povrće. Pređemo sada na drugi sektor, a to je sektor mlijeka. Svjesni smo poteškoća u mljekarstvu koje e, sada postoje. Vi koji pratite izvješća observatorija za tržište mlijeka, E, su to sigurno uočili. Na inicijativu povjerenika Hogana prešlo se na mjesečne sastanke e, gospodarskog odbora e, observatorija za mlijeko, pa znamo točno što se događa na tržištu. A stručnjaci iz observatorija smatraju da ima puno previše mlijeka na tržištu. To nije slučaj samo u Europskoj uniji, Takva je situacija posvuda na svjetskim tržištima. Potražnja za mlijekom u svijetu pomalo se tijekom godine smanjila. Mi smatramo da je to rezultat smanjenja uvoza u e, Kinu, a isto tako i činjenica da više e, nema ništa na ruskom tržištu. E, Observatori za tržište mlijeka e, bavi se <clears throat> rezultatima ukidanja mliječnih kvota 1. travnja. Vidjelo se da je 16 e, država članica povećalo proizvodnju mlijeka u odnosu na prošlu godinu, dakle 16 zemalja. 250 e, tisuća tona na tržištu E, se, se našlo više sada, dakle imamo više 260 tisuća tona mlijeka na tržištu i to je imalo utjecaja na tržište. Ne mislimo da se radi o trendu koji će se nastaviti, to veliko povećanje do kojeg je došlo neposredno nakon 1. travnja. Upravo suprotno, observatori za mlijeko smatra da do povećanja neće e, doći u velikoj mjeri e, da će tijekom godine doći možda do dodatnih 1 ili 2%. Dakle, e, nešto se posebno dogodilo jer su ljudi odmah na tržište stavili nakon dakle 1. travnja onaj višak koji su imali u skladištu, a e, osim toga nije bilo niti super poreza. Pomenuo sam dakle već observatori za mlijeko, ali mi također radimo na izradi e, paketa za mlijekarski sektor. Jer smatramo da poljoprivrednici i proizvođači e, nisu na tome dovoljno e, radili, da moramo pojačati ulogu poljoprivrednih proizvođača u tom sektoru. Ako usporedimo situaciju sa početkom 2014. godine, prosječna cijena je bila 40,5 centi, a u svibnju 2015. to je iznosilo oko 10 centi manje, dakle oko 30 centi. Međutim, postoje velike razlike među pojedinim državama članicama. Prema tome, e, cijene su jako promjenjive i iz tog razloga je zaštitni mehanizam i aktiviran od strane komisije, dakle privatna skladišta su bila otvorena a kao što je e, povjerenik najavio na vijeću u ponedjeljak, mogu i vama ja najaviti da će on predložiti da se mjere kako javne intervencije, tako i privatnih skladišta produže. Te dvije mjere sa sada su na snazi do 30. rujna, a svakako ćemo ih produžiti. Izvjesno je da ćete se produžiti do kraja godine, možda i dulje. Toliko dakle o sektoru mlijeka. Za kraj, predsjedavajući, pitanje šećera. Puno je aktivnosti napravljeno vezano za šećer. Mnogi ministri su o tome govorili na vijeću, a e, znamo da što stabilnosti tiče da se mnoge stvari mijenjaju i moram reći da je to u velikoj e, mjeri zato što je proizvodnja šećera u svijetu e, već petu godinu zaredom veća nego li potrošnja. Prema tome zalihe na svjetskim tržištima su velike, a to uzrokuje pad na tržištu 1,3 eura e, po toni rafiniranog šećera moramo reći e, da je urod prošle godine bio jako dobar zbog dobrih e, klimatskih e, uvjeta i tako su imali rokarnu urod. Kvote za šećer su sada 13,5 milijuna, dakle to su kvote do 2017. godine. Treba nam nešto više nego samo što su kvote za našu potrošnju, ali ne bude li se višak mogao prodati e, bilo kemijskoj industriji i tako dalje, onda će se e, to prebaciti na sljedeću godinu. I dakle, sljedeće će godine e, godina početi sa velikim zalihama kvota iz prethodne godine. Vidjeli smo također da su odluke poljoprivrednika se sada jasne. 50% se sadi e, manje e, šeć, kultura, šećernih kultura nego prošle godine. Dakle, vidite da su poljoprivrednici svjesni ove situacije s kvotama. Prema tome situacija s kvotama bi se trebala normalizirati prilično brzo. Međutim, ono što i dalje ostaje jest da su cijene šećera jako pale. Sada su 417 eura po toni, što je najniže, a situacija od 1980. godine. To je još uvijek oko 100 eura više nego je na svjetskim tržištima, ali svejedno je, e, su cijene niske. U sektoru svinjogojstva situacija je također loša. Komisija je početkom ove godine donijela mjere za privatno uskladištenje. To je bilo u ožujku. Rezultat toga bio je da se 65 tisuća tona uskladištilo. Cijene su se ponešto oporavile, međutim sada su i ono što je bilo u skladištu se e, je opet došlo na tržište i vidimo da producenti e, su, e, da, su proizvođači sada proizvode više jer e, svinjsko se meso uvijek više proizvodi preko ljeta. Međutim, čini nam se da se tržišta neće u potpunosti oporaviti što je ranijih godina bio slučaj. Povjerenik je rekao da želi ovu situaciju jasno pratiti sada kada ima jako puno roštiljanja ne bi bilo dobro da se skladišta otvore, međutim e, bit će dobro da se to učini kada prirodno cijene budu padale, dakle u drugogodišnje doba. Gospodine predsjedavajući, znam da sam govorio dugo, ali to je bila prilika da prikažem općenito kakva je situacija na tržištu i da vam kažem da radimo na dvije izuzetne mjere, jednu o voću i povrću, a drugu o mljekarstvu, I odnosno mliječnim proizvodima. Hvala vam lijepa ravnatelju. Mi smo upravo to od vas i očekivali. Hvala vam puno na vrlo detaljnoj prezentaciji, a posebno vam hvala što ste odgovorili na naše očekivanje. Sada najprije riječ ima gospodin Danten. Hvala lijepa. Najprije ću se zahvaliti predstavniku komisije za sve ove detalje u koje nas je uputio observatori za mlijeko. E, nam omogućuje da imamo sve više nijansirane podatke što pokazuje da je dobro imati općeniti observatori, iako nije lako takav jedan observatori e, uopće organizirati. E, I taj observatori je sve više ažuran, sad smo čuli situaciju u svibnju, što je dobro. Međutim, situacija na terenu se ipak vrlo brzo pogoršava. E, Zaključ zaključci izlaganja koje smo i prvo čuli jesu da će se mjere donijeti. Međutim, potrebno je da se te mjere osjete na terenu što je prije moguće. Zahvaljujem i podsjećam Luksemburško predsjedništvo dakle, da će se ove godine smo svjedoci smanjenju cijena, smanjenju potpora, zatim e, nenormalne klimatske prilike na jugoistoku Europe. U Francuskoj primjerice e, nakon velikih vrućina iz 2003. godine sada ponovno velike vrućine koje su u prosjeku za 1,3 stupnja Celzijusa više nego 2003. godine zaista bojimo se kakva će situacija biti nakon praznika, dakle u rujnu u poljoprivrednom sektoru. Hvala. Gospodin Rupe. Ali molim vas, nemojte biti više od dvije minute. E da, ne smijemo e, govoriti dulje, ali imam vrlo relevantno pitanje. E, vidim da komisija želi nešto učiniti u sadašnjoj situaciji, međutim, ruski se embargo različito osjeća u različitim državama članicama. Baltičke su zemlje jedno i one imaju više problema, a u nekim je zemljama dovoljno donijeti mjere kako bi se donijele mjere koje se donose, na primjer, da se otvore privatna skladišta, međutim u baltičkim zemljama ili u Finskoj te mjere nisu dovoljne, naročito u mljekarstvu. Mjere prošle godine jesu djelomično pomogne. Molim, zaista molim e, Europsku komisiju da uzme u obzir da su cijene pale za 50%, e, poljoprivrednici su u gubicima i zaista e, ne znaju što ih čeka na jesen. Mljekari žive u ruralnim područjima, to im je glavni izvor prihoda. u našim zemljama osim toga pojavila se i e, afrička svinska groznica. E, poljoprivrednici ne dobivaju nikakvu pomoć radi toga, nikakva plaćanja. Jučer smo razgovarali o toj temi i čuli smo da je e, afrička svinska gripa zaista problem koji se treba rješavati. Stvarno su potrebne, je potrebna financijska pomoć jer se e, ruski embargo i, e, e, i afrička svinska gripa zaista e, osjeća i molim da komisija o tome govori. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Nakon rasprave s ministrom jutros moram reći da je ovo pozitivna dodatna točka kad govorimo o sljedećem koraku. Što se nizozemske tiče, u više navrata sam dobivala upute da se nastave mjere, odnosno hoće li se nastaviti mjere posljednji puta nakon 30. lipnja konkretno. Vi ste vrlo jasno rekli kakva je situacija sa paketom mjera za mlijekom. Moram reći da ljudi u Nizozemskoj ne vide koje su stvarne koristi i bilo bi im dobro objasniti o čemu se radi. Što se pak tiče e, svinjogojstva, nitko u mojoj zemlji nije bio sretan e, propisima otkupa i tražilo se od mene da pitam hoće li Europa razmisliti eventualno o ograničenjima težine za klanje, jer to je nešto što bi zaista riješilo probleme. Hvala. Možemo dalje, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih želio to povezati s jednom drugom temom, jer mislim da su te teme povezane. Sjećam se sam kad sam kao dijete odlazio u dućan sa svojom majkom i ona je kupila irski putar. Pitala sam se zašto kupuje irski putar, a ne engleski e, putar. A ona je rekla pa to je najmanje što možemo učiniti s obzirom na to što smo im učinili s krumpirima. I ona je to mislila vrlo iskreno, to je bio iskaz solidarnosti. Mnogi od nas e, na lijevoj strani smo primjerice nakon situacije revolucije u Nikaragvi e, smatrali da je znak solidarnosti kupiti vino iz Nikaragve. I isto tako veliki broj ljudi danas diljem Europe želi kupiti proizvode iz Grčke zbog solidarnosti sa Grčkom u teškoj situaciji u kojoj se ta zemlja natekla. Naravno, vi možete učiniti i suprotno, možete bojkotirati proizvode iz određene zemlje ako se ne slažete s onime što se događa. I pretpostavljam da bi veliki broj ljudi e, u ovome domu zapravo e, u e, nekadašnje vrijeme u prošlosti odbijao kupiti proizvode iz Južnoafričke republike zbog apartheida. E, upravo zato mislim da je oznaka izvornosti i oznaka geografskog podrijetla nešto što je vrlo važno. Mi možemo pokazati solidarnost sa Poljskom i Baltičkim zemljama, dakle onim zemljama koje su posebice pogođene ruskim embargom i to na način da kupujemo njihove proizvode s obzirom na to da se primjerice njihovo voće trenutačno ne može prodavati u Rusiji. No, to možete činiti jedino i samo ako je sasvim jasno naznačeno koja je zemlja podrijetla proizvoda koji kupujete. I e, to je nešto što želim reći zato što smatram da je poveznica s onime o čemu ćemo razgovarati pod sljedećom točkom dnevnog reda. Hvala, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Željela bih reći nekoliko stvari koje su možda razumne, ali mislim da je svakako važno postaviti stvari kako treba. Predstavnik Europske komisije predlaže nam određeno produžavanje primjene mjera u sektorima koji su pogođeni embargom. No ne zaboravimo da su Europa i Rusija zapravo odlučile učiniti taocima poljoprivredne proizvođače i mislim da bi najmanje što mogu učiniti bilo uspostaviti mjere potpore koje idu ruku pod ruku s takvom odlukom. U mojoj zemlji vrlo konkretno te se mjere gotovo i ne osjete, potpora je vrlo mala. I to zbog vrlo jednostavnog razloga. Razina poreznog opterećenja vrlo je različita e, od zemlje do zemlje. To sam rekla i kad smo razgovarali sa ministrom iz Luksemburškog predsjedništva. Mislim da je izuzetno važno da se pitanje jednakog postupanja prema svim poljoprivrednicima diljem Europske unije stavi kao točka dnevnog reda za raspravu. Jer ipak imamo jedinstveno tržište i vrlo je važno da imamo istu razinu socijalne zaštite i istu razinu fiskalnog postupanja u svim državama članicama. Ako govorimo o relativnosti cijena u e, sektoru proizvodnje povrća i, e, i voća, mislim da to zapravo nije razlog zbog kojeg bismo trebali odbijati raspravu o učinku ruskoga embarga. E, meni se čini da, e, kao što je se slučaj u mojoj zemlji, neki poljoprivrednici direktno pate zbog tog embarga. Također, se govori o jednoj mjeri koja ranije nije bila sastavnim diom europskog plana. To je prehrambena pomoć. Tijekom prvog semestra ove godine, zahvaljujući toj mjeri, 70% e, sredstava koji su predviđeni omotnicom zajednice uspjelo je doći do onih kojima je to potrebno. I mislim da to zapravo pokazuje da se može pomoći onima koji su se zatekli kao taoci politike nad kojim zapravo nemaju nikakvog vlasništva i krajnje je vrijeme da postavimo prava pitanja i damo odgovore. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik, izvolite. Hvala lijepa. Izgubljena godina. Godinu dana razgovaramo o ovim pričama i ništa nije napravljeno. Koliko ćemo još vremena izgubiti na rasprave o tome kakav je izravni i neizravni učinak ruskog embarga bez ikakvog e, djelovanja? i kao što je upravo rekla gospođa, ispričavam se, zaboravio sam prezim, ali kao što je rekla moja kolegica Adele iz Francuske, nije li možda nepravedno očekivati da poljoprivrednici budu ti koji će platiti e, cijenu političkih mjera koje se nameću e, prema Rusiji? Mjere potpore nisu dovoljne koliko stečaja i koliko izgubljenih radnih mjesta želite da imamo prije nego što se ozbiljno pozabavite tim problemom. Predstavnik komisije održao je zaista jedno dugačko birokratsko izlaganje. Moram podsjetiti kolege da smo mi Europskoj komisiji povjerili mandat. E, za razliku od zastupnika u Europskom parlamentu, predstavnici Europske komisije nisu birani i mislim da smo i mi sada dali mandat i da trebaju učiniti što je potrebno kako bi se pomoglo poljoprivrednom sektoru. Čujemo da su brojke dobre, pozitivne. Ne znam što predstavnik komisije čita prije nego što ode na spavanje na večer, ali brojke svakako nisu pozitivne. Samo za Francusku gubitak je milijardu eura, a to je brojka koja još čak nije niti ažurirana. To nisu najnoviji podaci. Kao što je nažalost rekao gospodin Dantan, e, mi smo svjedoci jedne političke ucjene. Jasno je danas da trebamo mjere koje su efikasne, a meni se čini da je najbolja moguća mjera ukidanje sankcija kako bi se ukinuo i ruski embargo i kako bi poljoprivreda konačno prodisala. Zaključno, gospodine predsjedniče, Rusi su Um, investirali u svoje interno tržište. Vidim da su nedavno stavili na tržište ruski čedar, rusku gorgonzolu. Za razliku od um, europskih država koje nemaju protumjere za uh, ruski embargo. Nažalost, to su sve vrlo e, neugodni učinci, a mjere koje imamo da bismo se protiv njih borili jednostavno nisu dovoljne. Gospodin Bogović, izvolite. Kao prvo, hvala vam na ovom dobrom izvješću. Mislim da nam je vrlo korisno dobiti sliku o stanju na poljoprivrednom tržištu koje je zaista vrlo nestabilno nakon uvođenja ruskog embarga. Zahvaljujem Europskoj komisiji što je spremna poduzimati mjere u mljekarskom sektoru i sektoru proizvodnje povrća i voća. E, s obzirom na to da je Bargo stupio na snagu u kolovozu, imali smo prilike vidjeti prošle godine da se malo zakasnilo. U sektoru proizvodnje povrća na samome početku bilo je problema i upravo zato je važno da se ove godine mjere usvoje dovoljno rano i da zahvaljujući tim mjerama možemo učiniti dvije stvari. Prva stvar, vrlo je važno da jabuke i ostalo voće e, budu puštene na tržište, ali tako da utjecaj na cijene ne bude negativan. Prošla godina bila je jako dobra, zato što jabuke obično dolaze do ljudi koji se nalaze u lošoj e, socijalnoj situaciji. Ako koristimo europski novac i putem takve intervencije prehrambeno poljoprivredni proizvodi kroz socijalne programe dolaze do onima kojima je pomoć najpotrebnija, onda je to pozitivna stvar. Dakle, nadam se da će mjere uskoro biti usvojene kako bi to bilo moguće. Gospodin Nekov. Uvaženi kolege, E, predstavnici Europske komisije. Rusija je važno tržište za mliječne proizvode. Važno je i za moju zemlju, ali isto tako i za druge zemlje. Europska komisija preporučila je da se potraže nova tržišta, ali potraga za novim tržištima je dugoročni proces. Proizvođači ne mogu živjeti na obećanjima i u nadi da će se pojaviti nova tržišta radi se o tržišnom natjecanju i na unutarnjem i na vanjskom tržištu. Također, potraga za novim tržištima e, generira određene gubitke, zato što trebate imati specifična znanja ili e, biti sigurni da imate određene oznake koje su tražene na tim tržištima. Uzmite primjerice mljekarski sektor. To među ostalim e, ima utjecaja na prehrambene proizvode čija će se potrošnja povećati do kraja godina. Ukrajina također e, je bila jedno vrlo važno tržište. Geopolitičke odluke koje se donose zapravo u različitim zemljama imaju utjecaj na evropsko tržište, a istovremeno nemamo odgovarajuće neutralizirajuće mjere koje bi spriječile negativne efekte takvih odluka mjere donesene e, prošle godine, donesene su kasnije, ali imali smo situaciju da neki sektori prošle godine nisu bili pogođeni ruskim embargom. Ove godine to jesu i cijene su pale gotovo za pola. Slobodno dođete u Bugarsku, pozivam predstavnika Europske komisije prestanite gledati e, svijet kroz e, ružičaste naočale. Ovo o čemu govorite jednostavno nije realno. Potičem Europsku komisiju da poduzme mjere posebice kada se radi o kruškama, breskvama i trešnjama. Također uzmite u obzir poput e, bijelih i žutih sireva. Hvala. Hvala, gospodin De Castro, izvolite. Evo, ja ću se samo kratko javiti. E, htio bih se prije svega zahvaliti komisiji na najavljenim mjerama e, kojima se namjerava barem djelomično obeštetiti e, štetu do koje je došlo radi ruskog embarga. Ovdje smo već više puta ustanovili da ovaj sistem tko prvi dobije uslugu da nije ono što najbolje funkcionira u ovom situaciji. A e, isto tako moramo reći e, da će doći do poboljšanja sigurna situacije u e, Europi sa šećerom. Međutim, ono čega smo svjesni jest da će sasvim sigurno kada se ukinu kvote da će se neke šećerane zatvoriti. I zato se pitamo zašto se ne bi mogle za te šećerane koje će se zatvoriti donijeti one iste mjere kakve su bile ranije dokinut, donesene u sličnoj situaciji 2007. godine. E, teško ćemo drugčije objasniti ljudima koji rade u tim tvornicama e, da im ne možemo pomoći. Osim toga, naš je odbor to već izglasao. Hvala, gospođa Petir. Na vrijeme razgovaramo o mjerama koje je potrebno poduzeti kako bi se ublažila šteta koju trpe poljoprivredni proizvođači, a koja je uzrokovana ruskim embargom. E, vjerujem također da će se sva ta obeštećenja financirati iz nepoljoprivrednog proračuna jer poljoprivrednici nisu odgovorni za ovu političku e, krizu. E, predstavnik komisije spomenuo je najosjetljivije sektore za koje će komisija uvesti mjere e, obeštećenja i ja bih samo željela podsjetiti na situaciju koju smo imali prošle godine kada se na toj listi obeštećenja nisu našli proizvođači mandarina pa se ustanovilo nakon više od mjesec dana pregovora sa komisijom da itekako taj sektor trpi štete i da je potrebno i mandarine staviti na listu e, obeštećenja. Zbog toga sada na vrijeme upozoravam e, komisiju da to učini u prvom delegiranom aktu koji će donositi e, kako proizvođači mandarina sa kojima sam se susrela i e, nedavno bi imali na vrijeme informaciju o obeštećenju e, koje trebaju dobiti jer sasvim sigurno će trpiti veliku štetu. Željela bih skrenuti pažnju da mjere koje su do sad bile na snazi za proizvođače mlijeka stradale zbog ruskog embarga u Hrvatskoj apsolutno e, nisu e, polučile nikakav rezultat, stoga bi možda bilo važno razmisliti o konkretnim e, mjerama, a ne samo o skladištenju mlijeka u prahu ili E, e, mliječnih proizvoda. Također napominjem da je izuzetno važno da se na listi obeštećenja nađu e, jabuke jer nije samo Poljska proizvođač jabuka i Hrvatska je proizvođač jabuka i Slovenija također i našim proizvođačima jabuka je jako važno da kvote koje budu utvrđene budu pravedne. Naši proizvođači su naši proizvođači su dočekali sa e, odobravanjem e, pristup e, komisije i držali su se svih onih propisa koje je komisija donijela i kao što je kolega Bogović spomenuo, svi ti proizvodi bili su donirani u dobrotvorne svrhe kao što će biti i ove godine. Hvala lijepo. Gospodin Tarabela, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Brojke koje je dala komisija, hvala vam na tome, možda su e, kratkoročne, ali ta je analiza svejedno vrlo korisna. No, vrlo je važno imati na umu da kratkoročne analize služe tome da bi se razvilo nešto dugoročno, dugoročni plan. Vijesti nisu dobre, možemo vidjeti da u svinjogojstvu, u mliječnom sektoru, u e, sektoru proizvodnje povrća i voća situacija nije dobra. Moje pitanje komisije je sljedeće. Razmišljali se o tome jesu li mjere koje su uspostavljene uistinu postavljene na pravnim osnovama. Razmišlja se o eventualnom ponovnom promišljanju tih mjera. Evo već godinama se ovdje borimo kako bismo držali razinu 500 milijuna pomoći onima koji su najpotrebitiji. 500 milijuna eura za 500 milijuna građana. 19 milijuna njih koristi ovaj program zato što živi ispod praga siromaštva. Prehrambena pomoć e, e, najpotrebitijima, najpotrebitijima je 77 milijuna dolara u SAD-u primjerice. Dakle, komisija bi trebala razmisliti može li biti pragmatična i pomoći našem sektoru a na tako što će smanjiti socijalni jaz koji je na europskoj razini sve veći. Kad govorimo o proizvodnji povrća i voća, mnogo smo govorili o ruskom embargu i o tržištu koje se smanjuje ali također želim podsjetiti da u 24 od 28 država članica e, konzumacija voća i povrća je ispod željene razine, možda bismo trebali poraditi na razvoju unutarnjeg tržišta. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Vojčetovski. Uistinu, ja se slažem s onima koji su rekli da ovaj problem moramo zagledati e, u cjelini. Ovo nije samo problem agrarnog sektora. Rasprava se ponovno treba voditi u plenumu, jer riječ je o sankcijama koji su politički e, problem. I na posljedku poljoprivrednice plaćaju cijenu ovih sankcija sankcija koje su uvedene uslijed određene politi e, ruske politike. Ove sankcije su instrument koji se koristi kako bi se pojačala sigurnost Europe, no ne smijemo dopustiti da poljoprivrednici su jedini koji snose troškove, odnosno posljedice ovih je sankcija stoga. Naše mjere moraju biti obuhvatnije, moraju biti učinkovitije. Ono što mi činimo, to Rusija promatra što mi činimo i Rusija polazi od toga da poljoprivrednici mm, koji su u ložoj situaciji, kojima ove skromne potpore nisu dostatne, Rusija zapravo očekuju da će poljoprivrednici izvršiti pritisak kako bi se povugle sankcije i kako bi se ublažila politika i pristup prema Rusiji. Kako bi politika sankcija bila učinkovita, dakle, logično je i da potpora poljoprivrednicima bude veća. Mi smo već rekli da se već sada bilježe milijarde gubitaka, a ti gubici bilježe pone prije poljoprivrednice. I kada govorimo o zahtjevima, moramo ga razgovoriti i o kompenzacijama. Kako kompenzirati gubitke koji bilježe poljoprivrednici, jer ono što smo do sada imali nije dovoljno i nije lako provedivo. Hvala. Gospođa Hojbuh. Hvala gospodine predsjedavatelju. Dopustite nekoliko općih komentara. Predsjednik komisije općenito je rekao da unatoč e, Embarku je došlo do porasta izvoza, bilo da je riječ o e, količini ili e, samim novčanim vrijednostima. Sada, Dakle, dakle, ne možemo sada poći od toga da je se time uz ove potpore i zahvaljujući tim brojkama situacija riješila. Ja sam uistinu zahvalna da se primjena mjera produljuje na još godinu dana, pogotovo kada je riječ o voću, jer voće su već zasađene, ne može se promijeniti kultura, dakle tu je velika nužnost nastavka provođenja mjera. Slično kao i moje kolege i kolegice, vidim i situaciju u mljekarskom sektoru. Ne dopustite da kada već govorimo o tržištu mlijeka, da kažem sljedeće, pa, pa, pa odnosno snižavanje cijena mlijeka nema veze sa embargom u Rusiji. Cijene su počele padati još u e, travnju prije nego što je izjavljen embargo, ruski embargo. Dakle, Sada, kada imamo veliku količinu mlijeka nakon dokidanja kvota, zapravo to mene nije nimalo iznenadilo, jer to je nešto što su svi predviđali. To još jednom ukazuje na to koliko smo mi ovisni o svjetskom tržištu. Riječ je o ovisnosti koju mi sami sebi stvaramo, pogotovo kada govorimo o mesu i mlijeku. Za ovaj višak u proizvodnji mi nemamo dovoljno e, stočne hrane upravo u Europi, moramo uvoziti. Kina više ne uvozi iz Europe onoliko koliko je prije činila. Rusija, Rusija je nestala sa europskog tržišta zbog embarga, međutim na svjetskom tržištu Rusija će i dalje kupovati. Da dakle, Dakle, kada govorimo o svjetskom tržištu, tada je ruski embargo zapravo tu nije ni malo odlučujući, jer Rusi će mlijeko nabaviti od negdje drugdje. Dakle, moramo još nam razmisliti koliko i uistinu ima smisla proizvoditi mlijeko koje ne možemo prodati. Najjeftinije bi bilo ne proizvoditi mlijeko, a ako to možemo kompenzirati za poljoprivrednike, onda je to poljoprivrednicima najpovoljnija opcija. Kada govorimo o intervencijama, ako ćemo ponovno intervenirati na tržištu mlijeka, ako ćemo, onda ćemo ponovno poticati oporavak, a ako ćemo e, i dalje davati potpore, pitanje kako ćemo držati cijene. Hvala. Sljedeći je govornik. Hvala, gospodine predsjedavatelju. Da, E, sada neću se osvrnuti na mlijeko, o tome su kolegice već puno govorile, no postavila bih konkretna pitanja. Drago mi je čuti da ste donijeli odluku o produljenju primjene izvanrednih mjera i htjela bih znati hoće li se ove nove mjere koje su najavljene također primjenjivati retroaktivno. Dakle, u te mjere koje su se primjenjivale istekle su 36. E sada, nove mjere hoće se na retroaktivno retroaktivno primjenjivati. Kada govorimo o koštuničavom voću, <clears throat> to je napravo nešto što je vrlo važno za moju zemlju i proizvodnju koštuničavog voća. Potom, drugo pitanje, jesu li novim mjerama obuhvaćene i druge kategorije poljoprivrednih proizvoda nego do sada, kada pa, to smo govorili mlijeko, povrće, voće, posebni problem se kod koštuničavog voća, ali sada e, imali smo e, određene vrste povrća voća koje su do sada bile isključene. E sada, moje pitanje jesu li nove mjere namijenjene za iste vrste poljoprivrednih proizvoda kao i dosada? sada? Gospodine Janis Hvala gospodine predsjedavatelju. Da, mi smo donijeli političku odluku, sada posljedice trpe poljoprivrednice, no moram reći nisu, ne trpe samo poljoprivrednice, nego i mala poduzeća koje su tradicionalno dobre trgovinske veze sa Rusima, vozili su strojeve i slično, međutim sve to je sada zaustavljeno. Dakle, ono što sad možemo utvrditi jest lijepo da imamo zajedničku poljoprivrednu politiku, jer zahvaljujući njoj imamo i e, razna rješenja. Zapravo to je ono što e, kažemo i kolegama koji žele renacionalizaciju ponovno. Dakle, riječ je o političkoj odluci. E, kad smo postigli kompromis e, sa, Iranom, onda smo isto tako sjedili i rekli smo mogli smo možda iskoristiti to da pronađemo i političko rješenje za Ukrajinu. Onda ne bismo bili sada u problemima. Zahvaljujem komisiji na produljenju primjene ovih e, mjera. To je vrlo važno. To je vrlo važan signal i za naše poljoprivrednike. I naravno moramo sada još jednom razmotriti pa paletu poljoprivrednih proizvoda, vidi da to ne, predstavlja veliko administrativno opterećenje. Možda bi se sada moglo još jednom informirati zemlje, aktivirati nacionalne programe pomoći, e, dakle vidjeti što se na nacionalnoj razini može napraviti. Vrlo važno je izaći na nova tržišta, e, to smo, dakle, imali, imali smo predstavnike iz Bavarske ovdje u e, Briselu, oni su nam dali jedan cijeli popis razloga zašto se ne izlazi na nova tržišta, gdje nije optimalna podrška Europske unije, to ću vam staviti na raspolaganje. Govorilo se ovdje i o ruskom embargu, da, grozno, ali ni to nije uzrok svih problema s kojima se suočavamo. Dobar izlaz situacije bilo bi otvaranje novih tržišta. Hvala. Da, nalazimo, e, dakle situacija u kojoj se nalazimo je iznimno teška jer u poljoprivredi ovo je vrijeme u, dakle, kada se prikupljaju plodovi i stoga da, dobro je da komisija donosi, je produljila primjenu mjera, no također želim naglasiti da se odluke moraju brzo donijeti te da se poljoprivrednike o tome treba informirati, odnosno da oni trebaju profitirati od tih mjera. Jer ako poljoprivrednici znaju da su planirani mjere, onda će se to odmah pozitivno odraziti i na tržišta. Dakle, to će imati neposredni učinak na tržišta, time će se smanjiti troškovi i sve situacije na se pri, e, smiriti. Gospodin ravnatelju, izvolite, imate riječ. Hvala. Hvala na ovoj podršci koju sam čuo, uistinu to cijenim i dopustite da još jednom kažem da mi uistinu želimo e, učiti iz iskustava koje smo imali protekle godine, želimo brže reagirati i dopustite da, e, odnosno na ovo što ste vi rekli gospodine predsjedavatelju, e, da, mjere za poveće i voće stupit će na snagu sa prvim osmim što će omogućiti da se čitava proizvoda bude pokrivena i također i e, nektarine, dakle proizvođači nektarina također će imati koriste od ovih mjera. Kao što sam rekao i prošle godine, počeli smo sa breskvama i nektarinama, a onda smo dodali i druge e, proizvode, a sada će odjednom biti obučeni svi proizvodi. Pustite da budemo ovdje konkretan, jer tu su posebne pitanja. Dakle, riječ je o istim proizvodima kao i prošle godine. Jer moramo također imati više ili manje e, transparentnu metodologiju. Ono što smo uzeli je jest prosjek izvoza u Rusiju u protekle tri godine, dakle do 2014. godine. To su bile količine po zemljama članicama koji su bila temelja za ovaj program pomoći i to je e, razlog, odnosno način na koji način su odabrani poljoprivredni proizvode, dakle da su isti kao i prošle godine, samo ovaj put svi odjednom i puno ranije su obuhvaćeni ovim mjerama. Dakle, to je ono o čemu se raspravljalo u radnoj skupini za izvoz i ako zastupnici imaju uvjerljive argumente, rado ćemo ih uzeti u obzir. Dakle, mi polazimo od onoga e, što smo imali e, prošle godine. U svom slučaju hvala vam lijepo na e, vašim komentarima. Ja, pitanje je li ovo dovoljno ili nije dovoljno. Ja bih rado učinio i puno više kada bih imao mogućnost da to učinim. I mislim da sam rekao da se ukupno situacija nije dobra, nije dobra situacija na tržištima danas. I to je iz ruskog um, embarga. E, slažem se s gospodinom Jancom da to nije jedini razlog, postoje druge čimbenice koji utječu na lošu situaciju, no mislim da nije potrebno da ovdje spominjem da poljovi je poljoprivreda jedini sektor kojim je primio pomoć e, i podršku Europske unije. Možda ta pomoć nije bila dostatna, no i postoje i drugi e, industrijski sektori koji trpe posljedice um, mjera sankcija Europske unije, ruskog embarga. Tu se utjecaj je vrlo jak na pojedine sektore u europskom gospodarstvu. Moram reći da su ovo eh, tzv. ekstra posebne mjere i želimo poticati na to da se puno toga eh, događa. Ne želimo sada ovdje iznositi i informirati o svim programima pomoći. Imamo izravne, eh, izravnu pomoć, potom omotnice za zemlje članice koje mogu dati i e, dodatnu podršku. Dakle, dodatnu e, vezanu, e, vezana plaćanja. To je nekada riječ o nekoliko stotina eura po grlu goveda ekstra a da ne spominjem program, e, program za ruralni razvoj. Vrlo je važno također reći da ono što je po dogovoru koji je sa zakonodavstvom jest da e, dakle upravo ova tržišna orientacija treba funkcionirati u poljoprivrednom sektoru i toga je potreban signal e, da će se cijene smanjiti i da poljoprivrednici trebaju na to reagirati. Naravno, lako je to reći meni iz mog udobnog ureda u Brisavu, no eh, ovdje imamo reformu eh, zbp a zato imamo ovu izravnu pomoć, izravna plaćanja i ako govorimo o mljekarstvu, to je iznimno važno. Važno je da eh, mljekari počnu reagirati na niske cijene. Znam da to nije nimalo, nimalo lako zato je važan paket za e, tržište mlijeka. E, čuli smo e, o tome također komentar. Ako se poljoprivrednici bolje organiziraju, onda su oni puno jači u prepregovorima sa mljekarama, te također mogu brže i bolje reagirati na promjene na tržištu. Dakle, situacija se tu razlikuje od zemlje članice do zemlje članice. u, mogu odgovoriti na pitanje i na e, nizozemskom. Dakle, u nizozemskoj dakle, imate nešto bolju situaciju tu imate dobro organizirane poljoprivrednike i iz toga razloga vidimo da cijena mlijeka u Nizozemskoj je dosta stabilna i općenito rečeno ona je iznad prosječene cijene mlijeka u Europi, no u drugim zemljama poljoprivrednici nisu tako dobro organizirani i to je ono na čemu trebamo poraditi. E, pozicijalni iz načina pravila na kako se to može napraviti, međutim sve se to ne koristi dovoljno. to još jedno pitanje o svinjogojstvu. Evo, ispričavam se. Dakle, kada mm, govorimo o težini klanja, cijena na tržištu i naravno pitanje što ćemo sa proizvodnim višcima. Neću odgovoriti na pitanje gospodina Verona jer on je otišao, ali da je ovdje rekao bih da nisam e, izabran, ali moj povjerenik jest i vi ste ga nominirali. Tako da e, možemo reći da je riječ o demokratskoj odgovornosti koja nije pak isto kao ona u zemljama članicama. Gospodin Nikov. Mislim da ste dobro da, evo mislim da je i on otišao, ali evo daću odgovor. Dobro je ukazao na e, otkrivanje novih tržišta i komisija je spremna pružiti podršku zemljama članicama jer znamo da to nije ni malo lako. No ako pogledamo na koji način se programi koriste, onda moramo reći da je to iznimno vrlo uspješno. Nova tržišta su e, potrebna, a ako uzmemo mljekarski sektor, onda je to vrlo jasno i to se jasno pokazuje sve studije, a time ujedno odgovarane pitanje gospođe Hojbuh. To nisu samo naše interne studije, e, to su također studije Eh, Fa a i eh, postoji velika eh, potrošnja u Europskoj uniji. Mi ne očekujemo da će porasti potrošnja i potrošnja mlijeka u Europskoj uniji. Sva dodatna porast potrošnje može se samo u trećim zemljama dakle, kada gledamo tu potražnju, svjetsku potražnju, to svakako ne ukazuje nešto dobro u mljekarskom um, sektoru. Dakle, općenito govoreći o otvaranje e, tržišta, uklanjanje barijera. Da, po, pogotovo kada govorimo o mekazdu, tu zapravo imamo oprećena e, zaještaj i kada govorimo o TTIP-u. Često sam u kontaktu e, sa e, proizvođačima iz mekaznog sektora koji se nadaju da svoje proizvode mogu plasirati na američkom tržištu. Da, kada govorimo o trežima, one nisu u ovom programu za povrće i voće. Osim da se zona je prošao, pa što mislim da je stoga, mislim da je to nažalost sada prekasno i da mjere dolaze prekasno za trešnje. Gospodin De Castro je spomenuo šećer i mogućnost da mjera restrukturiranja. Mi pomno pratimo razvoj sektora šećera, imamo radnu skupinu na visokoj razini, ali novi fond za restrukturiranje mislim da tu zapravo to ne mogu dati nikakav odgovor iz jednog razloga što za to nije predviđen proračun. U prošlosti su stavljene raspolaganje određena sredstva za restrukturiranje sektora šećera, međutim sada ne. Znam da situacija u sektoru nije nimalo laka. Gospođa Petir je postavila pitanje o mandarinama i jabukama iz e, Slovenije i Hrvatske. Da, ti su proizvodi pokriveni programom za voće i povrće za Hrvatsku. Lucina e, Tarabela, hvala na, na vašoj podršci. Da, mi imamo jednu dugoročnu perspektivu u ovom trenutku i imamo puno toga. Pune ruke posla sa provedbom eh, onoga što je dogovoreno u 2015. godini se radi na korektnoj provedbi, na provedbi novih izravnih plaćanja. Eh, eh, komisija je također stavila na raspolaganje, odnosno op obećala novo izvješće o um, ekološkoj poljoprivredi godinu nakon, nakon provedbe i to izvješće očekujemo dakle, u proljeće sljedeće godine. Tako su barem naši planovi. E, tada ćemo moći već zajedno s vama izvući određene zaključke. Međutim, to nas ne sprečava u tome da se da sada razmišljamo o dugoročnom razvoju za razvoju nakon 2020. godine. E, Sadašnji sustav je na snazi do kraja 2019. godine i naravno mi neprestano razmišljamo i analiziramo, razmatramo sve ono što se događa i u drugim dijelovima svijeta, ponajprije u SAT-u. Dakle, u odgovoru na vaše pitanje mogu vam reći da je riječ o raspravi koja će će se sve sigurno voditi narednih godina, u naredno vrijeme i e, da e, ćemo onda vidjeti što će se dogoditi sa postojećim trenutačnim sustavom. Gospodine predsjedavatelju, mislim da sam ovime pokrio većinu pitanja. Ispričavam se ako sam zaboravio odgovoriti na jedno ili drugo pitanje. Hvala vam lijepa. Nema Nemamo više vremena, hvala vama, tempo, e, gospođo Aguilera. E, molim vas, nemojte se odjaviti za riječ, jer zaista više nemamo vremena. Ma, želim zapravo postaviti samo jako konkretno pitanje na koje mi niste odgovorili. E, što se tiče retroaktivnosti, hoće li te mjere biti retroaktivne ili će se pak primjenjivati od onog trenutka kada budu donešene? neće biti retroaktivne. Prema tome mjera će stupiti na snagu ako sve dobro prođe u komisiji, dakle stupit će na snagu prvog kolovoza. Međutim, to mislim da u Španjolskoj neće ni predstavljati velikog problema, jer kako mi kažu stručnjaci, koštunjavo će voće e, doći na tržište u kolovozu. I tako nam se čini da E, za zemlje članice na jugu Europske unije to neće biti problem. Hvala vam lijepa, ali u budućnosti ćemo se ovim problemom morati ponovno baviti jer činjenica jest da se dosta voća bere ranije, e, ribizola e, i druge, drugo voće. Prema tome, važno je da ovu temu u budućnosti ne zanemarimo. Hvala. Pozitivna je činjenica da su e, sve te aktivnosti one sa koje se započelo u komisiji. Hvala. Gospodine Sara, samo kratko. Gospodine Sara. E, molim vas na ovu sasvim preciznu temu. Ja sam tražila produžetak, međutim, ako je problem e, u tome, jasno je da se cijelo pitanje trebalo ranije prezentirati. Mislim da smo informaciju uprenjeli. Hvala ravnatelju na e, ovoj e, na svim informacijama i na razmjeni mišljenja. Zaista vremenski su rokovi jako važni u ovim pitanjima, a kao što je važno dati znak tržištu. Preostaje nam još jedna točka dnevnog reda, a to je e, prezentacija Europske komisije o dva izvješća parlamentu i vijeću o oznaci e, o oznakama e, za mliječne i proizvode za sireve i za neke vrste mesa. Važno je imati obvezne oznake za te proizvode u kojima je, se nalazi samo jedan e, sastojak. I e, dve opće uprave nadležne su za to, Sante i Agri. Evo, odredite međusobno E, tko će od vas govoriti prvi? Ne znam, hoće li govoriti samo jedan predstavnik komisije ili oba predstavnika komisije, ali u svakom slučaju izvolite. E, oprostite samo čas, e, ne znam kako se zovete, možete li nam to reći? Hvala. Ja dolazim iz opće uprave Sante, zovem se Mihael Flu i e, moj odjel je odgovoran za jedna od dva izvješća o kojima se danas ovdje radi. Dakle, informiranje proizvođača, e, e, odnosno e, vidimo da je i obavijesti potrošačima je nešto e, što postoji za proizvode. Do sada se trebalo za govedinu, međutim to se nadodalo kako za svinsko meso, tako za piletinu i druge vrste mesa. I to je sada obvezno. U početku traženo je da postoji mogućnost da komisija zatraži i za druge vrste e, hrane, to bude obvezno. Mi smo već dali prijedlog parlamentu o mesu kao jedinom sastojku, odnosno gdje se meso smatra sastojkom. E, mi smo u svibnju usvojili i dva e, izvješća. Prvo se odnosi na proizvode koje nisu prerađeni primjerice rižu i jedinstvenim sastojak kao šećer, i e, pak proizvode tipa e, pa, e, rajčice i soka od rajčice. Imamo također i prijedlog koji će se odnosi na druge vrste hrane i to ću, o tome će govoriti kolega. Najprije ću govoriti o neprerađenoj hrani. Potrošači su zainteresirani da za e, e, porijeklo svih vrsta hrane, e, iako vidimo da postoji veliki interes za meso i mlijeko. Obvezno postoji mogućnost obveznog a etiketiranja, a potrošači su u četiri prijedloga izabrali obvezno etiketiranje koje će se napraviti na razini država članica. Što se tiče opskrbnog lanca za različite vrste hrane iz našeg izvješća, e, vidimo da e, je porijeklo proizvoda bitno radi cijena i e, E, radi e, informacije o proizvodu koji treba biti ispravno, a vidimo da tijekom jedne kalendarske godine proizvođači četiri puta, kupci četiri puta promjene e, dobavljače. A ako se to puno mijenja, onda to znači već više cijene koje će na kraju plaćati potrošači. Mi e, također tražimo da se prouči koliko će takva situacija i ovo što tražimo e, utjecati na konkurentnost naše industrije. E, ono što se već sada radi je dobrovoljno označavanje proizvoda. Mnogi misle da je to najprikladnije rješenje jer će potrošači tu moći birati on hranu određenog porijekla prema vlastitoj želji, a to istovremeno ne bi cijeloj prehrambenoj industriji nametnulo dodatne troškove. To je dakle ono e, prijedlog za koji se najviše zalaže komisija. Hvala. E, hvala lijepa. osoba predstavnika e, drugog odjela. Da, hvala lijepa. Kao što je kolega već malo prije rekao, moram reći da je e, moj e, glavni ravnatelj odgovoran za drugo izvješće, a to je porijeklo i označavanje mlijeka, mlijeka koje se koristi u mliječnim proizvodima i isto tako za ono što nazivamo mali mesni sektor to je meso koje nije govedina, svinjetina, ovčetina i piletina. Zašto? Zato što za te četiri vrste mesa već postoje pravila o označavanju. Prema tome ovdje se radi o drugim vrstama mesa, recimo zečetini, divljači i tako dalje. To je dakle manji manje udio imati u te vrste mesa u cjelokupnom sektoru mesa. E, izvješće će biti vrlo koncizno, ono je zapravo došlo do istih rezultata, on znači biti koncizan jer ovo izvješće donijelo apsolutno iste rezultate kao i ovo o kojem ste malo prije čuli. E, obvezno označivanje predstavlja veliko opterećenje koje se ne može opravdati a, a zatim e, je postavljeno pitanje zašto bi se to trebalo raditi na razini Europske unije. Došlo je do pet rezultata našeg izvješća, dakle pet stvari koje smo ustanovili. Najprije, općenito uzevši oznaka porijekla, e, a istovremeno odgovaramo odmah e, gospodinu Brennanu koji se već ranije raspitivao o tome, Točno je da se u izvješću kaže da su potrošači zainteresirani za to da znaju odakle dolazi neki proizvod. Da, oni jesu za to jako zainteresirani, međutim, e, koliko su oni spremni za to platiti? pa interes je vrlo mali da oni, e, kako bi tu obavijest dobili, žele platiti više. Čini se prema našim ispitivanjem da oni ne žele platiti tu informaciju. Prema tome to je složena informacija. To se odnosi na mlijeko, mliječne proizvode i na meso. A što se tiče različitih sektora, što se tiče samog mlijeka, obvezna oznaka porijekla, e, vidjeli smo da bi to različito utjecalo na različite gospodarske subjekte. Neki bi morali uvesti dodatni sustav sljedivosti što bi prično više koštalo, naročito oni koji e, rade u pograničnim područjima ili područjima gdje nema dovoljno mlijeka. To je možda lijepo e, i lako uspostaviti u Ujedinjenom kraljevstvu, ali je puno kompliciranije recimo u Luksemburgu e, gdje te e, tvrtke zapravo bi trebale imati dva proizvodna lanca. Što se tiče mlijeka kao sastojka i to bi imalo negativne ekonomske posljedice i bilo bi zaista komplicirano za visoko prerađene proizvode. I na posljedku ovaj mali mesni sektor, to smo ustanovili da će također predstavljati veći trošak u e, tom sektoru. Zaključak do kojeg smo došli da je da iako postoji interes potrošača za te informacije, da je dobrovoljno označavanje ono koje se, se taj, to pitanje može najbolje riješiti jer se na taj način izbjegavaju dodatni troškovi. Hvala lijepa. osmero zastupnika želi se javiti. Svako će dobiti po jednu minutu, maksimalno jednu minutu. ali minuta uopće nije dovoljna. Ono što nam je komisija rekla je točno ono što smo čuli na plenarnoj sjednici kad smo govorili o označivanju mesa i to je upravo argumenti Business Europe a dakle poljoprivredno prehrambena industrija spremnija je da dođe do obaveznog označivanja porijekla e, hrane. E, za meso već sada postoje obaveza, ali oni žele nešto drugo. Ali jasno je da u današnjem potrošači traže da to bude označeno. 98% potrošača traži da proizvodi budu bolje obilježeni. E, mi želimo znati odakle mjezno ko dolazi, ne želimo biti protekcionisti, znati od kuda e, je e, neko mlijeko. Ja sam iz zemlje gdje je granice nisu nikada jako daleko, bez obzira dolaze iz Luksemburga, iz Belgijske ili Njemačke pokrajine ili pak iz a, bliže na odakle dolazi naš dragi predsjednik Šulc. Ono što je nama bitno je da znamo da to mlijeko nije iz Novog Zelanda, da s druge strane svijeta. E, Za ključ ću se tiče označivanja mesa. Ustanovljeno je da će to koštati 0,7% više. E, sada e, bi recimo jedno tako prerađena hrana na osnovi mesa koštala ne 3,14 već 3,16 eura. Hvala lijepa. Mislim da ćemo o ovome govoriti još ponovo. Gospodin Brennan ima riječ. Evo, e, želim jednostavno podržati što je kolega upravo rekao. Treba vidjeti kako će nove tehnologije moći pomoći u ovom pitanju. E, Jim Nicholson u Sjevernoj Irskoj odakle dolazi. Postoje i tvrtka Lindon Food koji su proizvođači mesa. Oni rade s jednim e, sveučilište i oni će e, zajedno sa tim sveučilištem napraviti e, mogućnost oznaka koje će imati odgovarajuće štifre na njima da će se putem aplikacija na mobitelu vrlo brzo moći ustanoviti odakle to meso, u, u, dakle odakle su životinje u kojoj klaonici je meso zaklano i tako dalje. Oni to rade vrlo otvoreno, to nije nikakav tajan projekt. Naš zadatak kao političara da surađujemo s drugima, naročito s udruženjima poljoprivrednika, e, da se zna tko će samo nešto još dodatno platiti. Jasno je da neki europljani ne mogu to platiti, možda i preko polovina njih ne može to platiti, nažalost ti ljudi uvijek traže najjeftiniju hranu. A mi kao političari moramo omogućiti onih 30, 40 ili 50% koji to žele da e, ima takvo tržište. E, hvala. Budući da nemamo puno vremena, jednostavno želim ukazati na jednu činjenicu. Ne budemo li mogli donijeti odluku na razini Europe, moramo barem stvoriti mogućnosti da pojedine države članice izaberu e, odgovarajuće opcije. Prošlog je tjedna Europski parlament kako bi obranio litavske proizvođače mlijeka. Oni su dakle donijeli odluku da proizvođači mlijeka moraju označavati svoje proizvode. To je dovelo do velike povike i rečeno je da je to protivno europskim propisima. Može li nam komisija reći, donese li nacionalni parlament takvu odluku, može li to učiniti, s nama su ovdje predstavnici e, različite uprave iz Europske komisije, ipak trebamo jedno jedinstveno mišljenje iz komisije. Hvala. Gospodin Nikolson ima riječ. Pozdravljam ono što je e, rekao gospodin Brennan od tvrtki Lindon Foods. Oni su jako dobri kao i suči se Klin s kojim e, surađuju. Mislim da ono što zapravo želim jest e, da kažem nešto o situaciji u mljekarstvu, to je sektor kojeg najbolje poznajem. U Sjevernoj Iskoj imali smo puno problema, ali e, osim toga na to se nadovezalo i pitanje govedine, ovčetine i tako dalje. Komisija ne nije u pravu jer e, Sjeverna Iska dio Ujedinjene kraljevine ima jako veliki problem, dakle nije točno da mi nemamo problema jer e, Sjeverna Irska e, je blizu granice i stvarno postoji problem i problem koji postoji, postoje s obje strane granice. U svakom slučaju Hvala vam na vašem izvješću. Ja mislim da za sektor mljekarstva da je sasvim dobro, dovoljno da se dobrovoljno označava porijeklo. Jer potrošači nisu spremni više platiti kako bi saznali tu informaciju. Ako su spremni to platiti nema problema. Međutim, nisu i onda će sve to značiti samo dodatne troškove. E, hvala vam što ste mi dopustili da ovo kažem sad da riječ E, kolegici iz Njemačke. Hvala. E, da, mislim da ovdje moramo e, praviti razliku i gledati o kakvim je proizvodima riječ. Primjerice, proizvođač marmelade koji u, do se, tijekom sezone jagoda dobiva e, sirovinu iz različitih izvora. To je malo teže onda označiti kod mlijeka ili mesa. To bi moglo biti možda i drugačije. Načalno potrošači načalno imaju pravo dobiti što je više E, moguće, dakle dobiti informacije to što je više moguće. Iz toga mislim da moramo podrobnije razmotriti o kakvim je proizvodima riječ. Je li riječ o sirovim proizvodima, je li riječ o visoko prerađenim proizvodima. Primjerice kada kupim e, e, jaja onda pogledam na omotu i vidim gdje su jaja pakirana, ali ja ne znam odakle ona dolaze. Iz toga mislim da upravo na tom području naznačivanja porijekla možemo puno toga napraviti kako bismo im potrošačima dali što više informacija. Hvala lijepa. Vodila se ova rasprava i u odboru Envi. i um, svačamo ono što govori komisija, trebalo bi biti dobrovoljno, ali sve ovisi o tome kako postavite pitanje potrošaču. trebamo objasniti koje bi bile posljedice toga, zato što primjerice može se dogoditi da potrošač kaže da ukoliko bi se značajno povisila cijena mesa, ne želi takvu oznaku. Naravno, meni se čini da poduzetnici koji su spremni označavati bi mogli imati značajnu tržišnu prenost, ali ja ne bih se u to miješala, prepustila bih to tržištu. Gospodin Zolo. Hvala predsjedniče. Evo par brzih primjedbi. Jer neke stvari sam prilično perpleksan. U redu, obvezna obaveza za neke proizvode, u redu, ali sljedivost. Ono što me čudi je da se u današnje vrijeme još e, pitamo treba li postojati sljedivost za te proizvode. Odgovor je naravno da, mora se znati odakle nešto dolazi. Prema tome to nije problem. Što se tiče da to puno košta. Prema onom što nam kaže u svom izvješću komisija vidimo dvije stvari. S jedne strane da ti veliki e, troškovi da je nešto što vrlo lako mogu amortizirati samo poduzeća. Prema tome problema neće biti, bit će ih možda samo u vrlo kratkom roku. Drugo, ono što u izvješću kaže da ti visoki troškovi zapravo da su oni krivo prikazani jer onaj tko je prikupio podatke zapravo je bio protiv ove inicijative i nije dao ispravne podatke. I na kraju e, pitate potrošače, oni su rekli da neće više platiti. Pa e, činjenica je da niko ne žele plaćati stvari više, ali to je jako nizak trošak 0,17. A sada gospodin e, De Castro. Evo, ja bih htio nešto reći po ovom pitanju. Postoje e, dakle dobrovolj, načelo dobrovoljnosti i načelo obveznog. Mislim da potrošač može imati i krive informacije. Ako uvezemo rajčicu iz Kine i to na kraju postoje španjolske ili talijanska eh, pa, eh, sok od rajčice, onda je eh, tu obveza da se o tome obavijesti potrošač. Ali kada se radi o jednom jedinom proizvodu ja mislim da tu moramo dakle napraviti, ne, da je to obvezno. Hvala. Gospođa Petir, jedna minuta. Čudi ovakav e, stav komisije jer smatram da je e, obaveza podastiti potrošačima informaciju kada kupuju proizvod e, koje je porijeklo tog proizvoda i na osnovu tog oni mogu donijeti e, kvalificiranu odluku. Isto tako u razgovoru sa poljoprivrednim proizvođačima u Hrvatskoj dobila sam e, također potvrdu da i oni žele da se uvede označavanje porijekla jer na taj način i poljoprivredni proizvođači bi imali benefite, prodavalo bi se sasvim sigurno više lokalno nego ono iz uvoza čime je hrvatsko tržište nažalost uglavnom preplavljeno. Hvala lijepo. E, proszę o odniesienie się e, panów dyrektorów, e, pan Michel Flu. Hoće li još direktor se javiti, gospodine Flu, i nakon toga vaš kolega na po dvije minute, jer eto danas toliko, inače ćemo ponovno govoriti na ovu temu i sasvim sigurno ponovno ćemo se sastati jer ovo je vrlo važna tema. Gospodin Flu, izvolite. Thank you. Hvala vam lijepa. Postavljen je niz pitanja vezano uz izvješće koje je zapravo iznio moj kolega iz glavne uprave Agri, tako da ja neću odgovoriti na sva pitanja. No, jedan opći komentar tiče se sljedivosti. Danas već postoji obveza da subjekti u poslovanju s hranom primjenjuju sustav koji omogućuje sljedivost. Dakle, već e, takva obveza postoji u zakonodavstvu koje se bavi pitanjem sigurnosti prehrambenih proizvoda. Dakle, vrlo je važno da se vidi e, sljedivost, odnosno koji e, je korak sljedeći i iz kojeg se faze došlo. To je prva stvar. Sljedivost je, dakle, obvezna. Druga stvar, ako sam ja dobro shvatio, porast u cijeni bilo bi 0,6%. E, to nije u potpunosti potvrđeno još analizama. Što je rekao gospodin De Castro, pitanje podrijetla sastojka i mjesto prerade – u našem zakonodavnom okviru postoje propisi koji se odnose na sastojke koji ne dolaze iz zemlje u kojoj se proizvod uistinu proizvodi. Ako je tome tako, onda to treba biti označeno. Postoje provedbeni propisi kako se to čini, ali u svakom slučaju taj primjer koji on navodi već je predviđen kako se ne bi navodilo potrošače na krivi put i kako se ne bi dogodilo da se proizvod prodaje kao proizvod iz određene zemlje, a sastojak zapravo dolazi izvan Europe. Također, želio bih odgovoriti na pitanje koji je postavio gospodin Kalinovski, ako sam dobro zabilježio. Tiče se mogućnosti da nacionalni parlamenti donose nacionalne mjere. označavanje podrijetla je područje koje je usklađeno. Naša uredba o informaciji o prehrambenim proizvodima e, navodi koje inicijative države članice mogu poduzimati. One mogu donositi E, nacionalne mjere, posebice ako je to opravdano e, temeljem primjerice zaštite javnog zdravlja ili e, zbog zaštite potrošača. Nacionalne mjere koje uključuju obvezno označavanje podrijetla moraju biti opravdane i mora biti uspostavljena jasna veza između kvalitete hrane i njezinoga podrijetla te mora postojati dokaz da većina potrošača pridaje važnost toj informaciji. Te nacionalne mjere moraju biti proporcionalne i ne smiju izazivati prepreke. Dakle, pravila postoje i mogućnost uvođenja nacionalnih mjera je nešto što je zapravo vrlo uvjetovano, ali e, nacionalni parlamenti ih mogu donositi ako su ovi uvjeti e, udovoljeni. Gospodine Kote, izvolite. Ja bih zapravo želio reći tri stvari i odgovoriti na pitanja i napomene koje smo čuli. Kao i moj kolega, ja smatram da je izuzetno važno u raspravi napraviti razliku između sljedivosti i sigurnosti proizvoda s jedne strane i e, oznake podrijetla s druge strane. E, to su dvije stvari koje međusobno nisu povezane i treba ih odvojeno razmatrati. Radi se o dvije odvojene rasprave. Ništa što činimo neće ni na koji način dovesti u pitanje sigurnost hrane i ako je potrebno osigurati sigurnost učinit ćemo što treba vezano uz to. Drugi skup pitanja tiče se toga je li komisija za ili protiv označavanja. Ja mislim da komisija jest za označavanje. Meni je jako drago što se poduzima čitav niz inicijativa, ali pitanje koje se postavlja jest treba li to urediti na europskoj razini i treba li to učiniti obvezujućim za svakog europskog proizvođača i za svakog subjekta u poslovanju s hranom. To je pitanje koje se postavlja. Ja e, mogu reći da sam neki dan kupio prilično jeftine kobasice, zamotane onako u plastičnu ambalažu i mogao sam zapravo koristeći nalo eh, utvrditi odakle je došlo meso, odakle su došli sastojci za proizvodnju te kobasice. To je fascinantno. Meni se čini da je komisija prilično zadovoljna da su takve stvari moguće. Dakle, mi kao što se vidi u ovom izvješću, smatramo da nema potrebe imati zakonodavstvo koje obvezuje proizvođače da to čine, ali ako tržište to traži, to će se dogoditi. Ispričavam se, gospodine Nicholson, Da, Naravno da nisam trebao iznijeti ovu napomenu eh, o Ujedinjenom kraljestvu koji jesam, ali eh, nije mi bilo zle namjere. Hvala. Ispričavam se što evo nemamo više vremena. Znam da je ovo vrlo važna tema i ispričavam se što sam morao ograničiti vrijeme za javljanje, ali kao što sam rekao, ponovno ćemo se vratiti na ovu temu, tajništvo je to već zabilježio. Pa zahvaljujem e, predstavnicima komisije i sada možemo preći na točku 19, odobrenje preporuka koordinatora odbora Agre. Koordinatori su na sastanku ono odobrili preporuke i te preporuke ste primili u pisanom obliku i mailom. Ako nema nikakvih komentara, primjetaba, onda ih smatram odobrenim. Nema nikakvih primjetaba. Sada pod točkom razno. U skladu s onima što sam najavila na početku našeg sastanka, moramo moramo odobriti određene korekture. Riječ je o četiri različite eh, direktive uredbe. E, ja sam se kratko osvrnula na to na e, jučerašnjem sastanku. E, tijekom sastanka nismo dobili nikakve primjede komentare, stoga polazimo od toga da su ove korekture prihvaćene. I na kraju želimo se još informirati o sljedećem. Gospoda, gospođa Neuhofer, koja je ovdje bila pet godina član na da danas ona napušta, Zahvaljujemo je na odličnoj suradnji, želimo je sve najbolje za budućnost. Nadalje, evo, ovim obilježavamo i jednu godinu dobrog, odličnog rada, odlično smo radili uistinu odlične aktivnosti koje smo ovdje proveli u, u odboru. Stoga zahvaljujem svima vama, svim suradnicima u tajništvu i mislim da smo mi dobro i obavili naše zadatke. Svima želim e, ugodne ljetne odmore i, kao što sam već rekao, ova dva mjeseca bit će vrlo teška za poljoprivredu. Svi ćemo se i dalje angažirati za poljoprivredu i oko nešto drugačijem obliku. Preko sam se zahvaljuje također i prevoditeljima e, na dobroj suradnji i još jednom svima ugodni ljetni odmori i time završavam današnji sastanak. Mislim da smo svi itekako zaslužili ljetne odmore. Hvala.